Okay, Jackie, we'll start. Um, Frank, the floor is yours, Eurocontrol. Počinjemo, Frank, imate riječ. Govorit ćemo sada o Eurocontrolu. Hvala puno, hvala što ste mm, meni e, dali riječ. Ja predstavljam nje Eurocontrol i ja sam njegov ravnatelj, govorit ćemo o tome e, što se sada događa s eurokontrolom i ulozi upravljanja zračnim prometu u e, Europi. E, pokušat ću govoriti kratko za početak i ostaviti vremena za pitanje i odgovore. Eurocontrol je od uvijek jako podržavao i podržava jedinstveno europsko nebo. U prošlosti zaista smo puno radili kako bi jedinstveno europsko nebo zaživjelo. Jedinstveno europsko nebo je budućnost za upravljanje zračnim prometom u Europi. Njemu jednostavno nema alternative i to ne samo za zemlje članice Europske unije, već za sve zemlje članice Eurokontrola kojih će uskoro biti 40 kada 1. siječnja 2015. godine u Eurokontrol pristupi i Gruzija. Ključni element Eurokontrola E, za, e, je bio kada je bio imenovan za e, upravitelja jedinstvenim europskom nebom. Mi smo bili proaktivni, smanjila su se kašnjenja i tu imamo mjerljive rezultate. Također, značajno smo smanjili troškove. Na taj način možemo pridonijeti referendnom periodu 1 i 2 o rezultatima i mi možemo pro rata pridonijeti tim e, ciljevima e, troškova u odnosu na učinkovitost. Ako svi mi tako učinimo, onda bi sve e, službe mogle i također tako djelovati i ostvarili bismo naše ciljeve. Kako Eurocontrol, dakle tako i E, zračne, zrakoplovne e, tvrtke i e, <clears throat> meteorološke službe. Mi tražimo dakle da svi pružatelji usluga smanje troškove, na primjer da se smanje troškove na regionalnoj razini ili pak na središnjoj razini neke centralizirane službe. <clears throat> Mislim da svi znate što no smo mi radili sa zemljama članicama, njihovim <clears throat> zrakoplovnim tvrtkama i e, drugima u posljednjih 12 mjeseci. U osnovi imat ćemo <clears throat> mali broj e, <clears throat> potpornih službi za upravljanje zračnim prometom. Svega devet takvih službi i želimo da se one primjenjuju na učinkovitiji način sa manje novca. Kada govorimo o centralizaciji, ne mislimo da će sve biti u eurokontrolu, već da to dajemo pružateljima usluga kao dio tržišnog natjecanja. Primjera radi, novi Cezar, dakle operativni koncept vezan za jedinstveno europsko nebo, vezano je za četverodimensionalne putanje. E, zrakoplov predviđa kojom rutom će ići i na kojoj visini će letjeti u određeno vrijeme. Ta se informacija podijeli sa svima. Upravo je to ta podjela informacija toliko bitna prilikom upravljanja zrakoplovnim prometom. A način planiranja i opisa putanje leta aviona mora biti takva e, da će ona biti konkurentnija, i jeftinija i brža za uspostaviti. Ako to usporedimo, da li, ako se radi u 40 europskih zemalja ili pak u 82 e, središta zrakoplovne kontrole, odnosno kontrole zrakoplovnog prometa, ako uključimo i e, vojne kontrolore leta. E, naš je cilj da smanjimo emisije i e, opterećenja e, zračnog prometa. I moramo vidjeti i mjeriti hoćemo li ostvariti ciljeve jedinstvenog europskog neba po pitanju okoliša. Vidimo da je najrazumnije predijeliti se za taj centralni centralizirani pristup. Na svim sastancima u posljednjih 12 mjeseci teško je e, uopće se prisjetiti da je na bilo kojem sastanku, bilo gdje, netko doveo ovakav koncept u pitanje. Europska komisija daje nam veliku podršku, malo kasnije osvrnut se na Europsku komisiju i SES-2. Gdje smo dakle sada u postupku centraliziranja usluga? Razvili smo sada koncept operacije za svaki od centraliziranih usluga. Održali smo više od 20 radionica sa svim zainteresiranim dionicima. E, tražili smo od neovisne tvrtke da napravi analizu e, troškova i koristi. Nakon toga oni su nam rekli da su naše e, cifre preskromne jer da je korist vjerojatno viša od 1,2 milijarde eura što smo mi bili procijenili za desetogodišnje razdoblje nakon stupanja na snagu centraliziranja usluga. Sada sa četrdeset 40 zemalja članica radimo na tome da oni u ovo uđu. Zajedno s Europskom komisijom razmatramo koji bi se sredstva iz europskih fondova mogli za to E, predvidjeti kako bismo što prije počeli s tim e, radom. Tražili smo od naših zemalja članica da e, potvrde da oni nastavljaju sa centraliziranim pružanjem usluga kroz naš proračun. Međutim, naša su sredstva ograničena i radimo prema prorata sustavu. Prema tome trebalo bi nekoliko godina za ostvarivanje rezultata. To nije je idealno, pa tražimo potporu mreže DST. TNT. E, mi e, ovdje ne smijemo gledati samo na smanjivanje troškova, već i na drugu vrstu učinkovitosti. Moramo e, povećati sigurnost. Upravo u ovom času se finaliziraju E, novi e, ciljevi, a e, zrakoplovne tvrtke trebaju upravo to u ovom času. Mi mislim da takve centralizirane usluge odnosno službe mogu pomoći kako bi se smanjili troškovi infrastrukture koji su fragmentirani. Znam da e, su mnogi nestrpljivi, naročito zrakoplovne tvrtke. Oni nakon godina razvijanja žele da konačno počinju pokazivati rezultate. E, zrakoplovne tvrtke dio rezultata Cezara žele sada konkretizirati. Budemo i mi u tome mogli pomoći to će dati podstrek cijelom programu. Isto tako trebamo osigurati da Cezar i jedinstveno europsko nebo općenito zaista pokriju cijelu Europu. To je važno, želimo li ostvariti rezultate koji su nam svima potrebni, dakle veću učinkovitost. Želimo da centralne službe pokriju svih 40 zemalja članica eurokontrola, što je u skladu s europskom zrakoplovnom politikom i politikom susjedstva. Zašto? E, baza podataka EIS je evropska... europska inovacija koja e, sada ima 10 godina, ali koristi se i u mnogim drugim zemljama u Južnoafričkoj republici primjera radi. Tu vidimo da je Europa izvoznik. A ista stvar bi mogla se dogoditi sa našim centraliziranim uslugama, jer bi to bila prilika da se e, visoko kvalitetna tehnologija Europske unije na taj način izvozi. Također je važno da ove ideje prebacimo i u i kao u e, Montrealu kako bismo mi Međunarodnu organizaciju za civilno zrakoplovstvo uvjerili da to treba uklopiti u svoj rad. Osim svega, na ovaj način posvećat će se broj radnih mjesta. E, zaposlenja su uvijek osjetljiva, e, e, osjetljivo pitanje, a mi smatramo da centralizirane usluge ne predstavljaju smanjivanje broja radnih mjesta niti u eurokontrolu niti bilo gdje drugdje u tom sektoru. Ne mislimo da će se centralizacijom dakle ukidati radna mjesta. Neka centralizirane službe bit će nove, mnoge će se proširiti, a sve će one podržavati rad kontrolora leta. leta. Mnogo će se novih radnih mjesta otvoriti. Centralizirane službe neće biti vođene od strane osoblja eurokontrola ovdje u Briselu niti u Havenu. Mi e, sada pružamo dio tih usluga, ali mi ćemo tražiti e, službe zračne plovidbe da e, se natječu da dobiju taj posao i da to naprave na razini koja je paneuropska, a paneuropska razina za nas znači 40 zemalja članica eurokontrola. Tražimo da zemlje surađuju bez obzira dakle na granice i da bi tako zajedno mogli dati eh, kvalitetne usluge na razini europskog jedinstvenog neba. Neke od službi već sad vidimo, neke od usluga već vidimo. Neki su više, a drugi manje entuzijasti. Neke brine koliko, će, koliko će moći nadzirati ovu novu strukturu i brinu se kako će to izgledati u budućnosti. Međutim, sve skupa gledano reakcije su bile dobre i pozitivne uključujući i protiv i uključujući i e, sustava ATM-a, dakle upravljanja zračnom kontrolu u Europi, kao i naših e, kolega iste branše koji su u ratnom zrakoplovstvu. Dakle, vidimo da je sve ovo pravi korak unaprijed i e, da je to nešto što možemo koordinirati u cijeloj Europi. Kao što sam na početku već rekao, Europska komisija zaista vrlo pozitivno gleda na taj koncept. Oni su e, taj koncept uzeli i stavili u projekt SS2. ja e, nisam sada u E, pregovorima S, SS2+. Međutim, ono što tvrdim je da se tu situacija mora poboljšati, da se s tim mora nastaviti ako želimo poboljšati situaciju i smanjiti troškove. Centralizirane usluge su na pola puta između sadašnje situacije, to je nacionalne fragmentacije i drugo potpuno otvaranje usluga. Mi mislimo da je ovo što mi predlažemo pragmatični kompromis koji se može ostvariti u relativno kratkom roku. Smatramo da SES2 Plus također promiče ulogu upravljanja mrežom. To je još jedan element koji nam se čini vrlo smislenim. Uloga upravitelja E, mreže će biti važna jer on može zaista utjecati na učinkovitost mreže, primjera radi smanjivanje kašnjenja i e, e, organiziranjem putanja zrakoplova koji će biti učinkovitiji i na taj način će se i smanjiti negativan utjecaj na okoliš i smanjiti troškovi. Tu smo vidjeli iz studije, studije koja se između ostalog gleda i na reviziju strukture eurokontrola. Mislimo da se svaka organizacija mora redovito dovoditi u pitanje da se vidi je li ona funkcionalna s obzirom na zadatak koji treba izvršavati. E, mi e, smo među e, vladina organizacija, države članice su jasno rekle svoja mišljenja. Mi raspravljamo o tome što moramo napraviti, na koji način se najbolje može upravljati eurokontrolom i moramo gledati kako je sadašnje stanje našeg članstva. U Europi vidimo da ima više letova e, kojima se prelječe Europa. To je nešto što ranije nismo mogli predvidjeti. I e, ti zrakoplovi lete mega zračna čvorišta u zemljama Persijskog zaljeva. Mi želimo poboljšati naše veze kako bi mreža bila učinkovitija. Tu bi Eurocontrol postao još korisniji partner za Europsku e, komisiju, a naročito za vas, Europskog parlamenta. A mi zato i postojimo da budemo korisni i da ostvarimo ono što naši dionici od nas traže, a to je da ostvarimo jedinstveno a, europsko nebo. Hvala lijepa. E, gospođo Bos, e, vi ćete dobiti prva riječ jer ste prvi bili tu kad smo počeli. Hvala vam što ste mi dali riječ jer uskoro moram i otići osim svega. Hvala vam što ste došli k nama, gospodine Brenneru. Mislim, predsjedavajući, da ste zapravo e, u odličnom trenutku organizirali ovaj sastanak zbog e, SES2 pluse i e, mislim da ste o ovome govorili i komisija je na tome puno radila. Naime, zemlje članice bi morale postati proaktivne na tom području. Ja dolazim iz Velike Britanije koja je jako proaktivna u tom smislu i očekuje puno koristi od ovoga. Ovo što nam vi razložili e, ima, e, u jednom času ste govorili o e, gubitku radnih mjesta. Većina nas ne dijeli to mišljenje. Naime, ne mislim da će se situacija na taj način razvijeti u budućnosti. Mi ćemo se morati nositi sa Cezarom u e, budućnosti. A moram reći da sam o tome čitala u jednom časopisu koji se može pročitati u avionima. E, u ime kluba zastupnika ECR-a zahvaljujem vam se zaista na e, vašom izlaganju. Europski parlament vam uvijek daje podršku. Izvjestitelj Marinesku je ovdje danas nama također. Vi ste naglasili koliko će koristi e, biti iz ovoga e, manji troškovi za gorivo, e, direktne rute za avione, dakle to je sve važno. U ime kluba zastupnika ECR zaista vam se zahvaljujem. Hvala vam predsjedniče. Gospodin Marinescu. Hvala vam predsjedniče. Hvala vam gospodin na izlaganju. Imam samo nekoliko kratkih pitanja o centraliziranim uslugama. Rek' se da postoju pružatelji usluga koji su složili, drugi koji baš i nisu složili s tim. Znam da se općenito slažu s načelom, ali se ne slažu sa svim uslugama kojima tu riječ dijeli ih u dvije skupine. Za neke se slažu, za neke se ne slažu. I to je jedno pitanje za koje mislim da bi se trebali riješiti stvari. Govorili ste nešto o e, isplativosti. O tome trebate raspravljati jer e, ako se ne varam oni kažu da nema valjane analize te e, isplativosti, odnosno odnosa cijene i usluge rekste da što se tiče e, upravitelja mreže da će njegova uloga biti povećana sa CES2 plusom. E, moje pitanje je što vi mislite o e, razdvajanju tog posla kao što se sada to nudi, dakle, zrač, kontrola leta i kako može to tijelo biti e, nezavisno od Eurocontrol. Što mislite o tome? Hvala gospodine majstri, imate riječ. Njemački. Alles fast zu schön um wahr zu man sagen, weil es Dakle, mislimo da je ovo doista e, situacija u kojoj svi dobivaju, možemo tako reći, i zemlje članice mogu uštediti mnogo novaca, e, postati će se doista jedinstveno europsko nebo i tako je e, i osiguranje poslova u budućnosti kada razmislimo je li to učinkovito imati osiguranje zračnog prometa u svakom e, vlastitom, svakoj nacionalnoj zemlji članici. E, svakako e, je to jedna bitna stvar. A pitam zapravo i odnosno imam nekoliko pitanja. S jedne strane rekli se da je svakako moguće da sve zemlje članice E, dobiju neke nove zadaće za svoje e, svoje osiguranje zračnog prometa e, i neke posebne zadaće koje će im dodijeliti Eurokontrol. A onda jesu li zapravo zemlje članice zadovoljne onda s time što će zapravo dobiti i koju će zadaću dobiti ili kako će podijeliti te zadaće zapravo jedino kada se, mislim, kada se jednom podijele te zadaće, neko će ih morati nadgledati. A s druge strane, rekli ste da neće biti gubitka radnih mjesta, nego će se da pa će stvarati nova radna mjesta, time što ćemo izvoziti ovaj high-tech u inozemstvo, a istovremeno, a to je moje treće pitanje, Dakle, rekli ste kod ovih centraliziranih službi e, će zapravo eurokontrol na neki način biti decentralizirani i neki će od svojih zadaća predati dalje dakle u nekim od svojim zadaćama i onda predati nacionalnim takvim e, e, službama. A koje će to dakle zadaće biti? I posljednje e, pitanje, hoće li onda Eurokontrol biti jeftiniji za zemlje članice? Jer zemlje članice kažu da Eurokontrol zapravo ima mnogo zaposlenika i to nije baš uvijek apsolutno učinkovito, ako <laughs> razumijete što kažem. Dakle, oprostite na tolikim pitanjima. Gospodine Kramer, imate riječ? Ispričavam se što sam došao eto prekasno, ali imao sam važne goste iz Njemačke pa sam morao im se malo posvetiti, ali eto jedno pitanje. Kako mi iz Europskog parlamenta, znači zastupnici u parlamenti, možemo poduprijeti vaš e, rad i druga stvar koju smo već imali u posljednjom e, krugu razgovora, jedinstveno europsko nebo, to e, zapravo je europski zakon, a e, to, e, zemlje članice krše europski propis. Koji je onda vaš prijedlog da zemlje članice e, se prisile pridržavati se odgovarajućih propisa i da se doista svaki čovjek mora uvjeriti da i kako ga uvjeriti da poštuju zemlje članice, da poštuju propise koje obvezuju sve zemlje članice. Gospodine Gospodine izvolite. Dakle, gospodine Brenner, hvala još jednom na vašoj prezentaciji. Znači, što se tiče E, zajedničkog europskog neba. Time govorimo već puno godina i govorili smo o centraliziranim uslugama koje vi nudite, ali vrlo malo smo napredovali po tom pitanju, vrlo malo napretka, a naročito kod ovih funkcionalnih blokova. Znači, gdje su zapravo uzroci toga što ne napredujemo u tom pogledu po toj temi? Sljedeća tema o kojoj bih govorio je kontrola zračnog prometa koja je u Sjedinjenim državama mnogo učinkovitija nego u Europi. Hoćemo li mi e, to s vašim angažmanom i jedinstvenim europskom nebom uspjeti takvu e, učinkovitost postići ili za to trebamo još nešto? Velika hvala svim e, zastupnicima. Evo ja imam još neka pitanja koja uzakavaju određene stave gospodina Brenne. Brennera e, kako uvjeriti dakle države članice da je ovo pravi put jer nam se čini da je teško uvjeriti sve države članice da bilo što rade na europskoj razini kada je riječ o prometu moglo bi se tvrditi da je teško da se bilo što napravi u Europskoj uniji e, mnogim drugim stvarima, ne samo o prometu, ali činjenica je da je ovo problematično. E, zatim, e, mislim da je dosta e, uspješno izbjegnuto spominjanje SES2+, plusa, ali Dakle, mnogi zastupnici, među kojima sam i ja, bili su preplavljeni pozivima zbog odbacivanja SES2 plusa i tom uslugom I to pitanje razdvajanja usluga je nešto što progoni mnoge ovdje. E, naime, sindikati su u potpunosti uvjereni kada je riječ već o, radnim mjestima da će doći do velikog gubitka radnih mjesta i e, sada je došlo do tog problema poimanja stvari jer vi kažete da neće doći do gubljenja radnih mjesta ali ipak E, se smatra da će doći do gubitka radnih mjesta i evo prije nekoliko tjedana su kontrolu leta demonstrirali ovdje na trgu ispred Europskog parlamenta govoreći da će ostati bez svojih radnih mjesta. Dakle, kako da prelaziđemo to pitanje tumačenja prema kojem će ljudi ostati bez posla, da, da će CESA, CESAR, SES 2 CES i tako dalje, da će dovesti, izazvati gubitak radnih mjesta. Izvolite gospodine Brenner. Hvala vam na svim ovim pitanjima, nastojat ću e, odgovoriti na njih e, po skupinama. Jedno pitanje odnosilo se na devet centraliziranih e, službi, koje su to, otkud su, dakle rekao sam da tih devet službi da su sve vezane za podatke, da se tu ne radi o kontroli leta, već se radi o centraliziranju dostavljanja podataka i mi koristimo, odnosno razvijamo e, visku tehnologiju, odnosno Cezar e, razvija visku tehnologiju koja, kojom će se dostavljati e, podaci, ali njih treba procesuirati na lokalnoj i regionalnoj razini i onda dostavljati kontrolama leta. Dakle, za kontrolu leta nema nikakve razlike otkud dolaze E, podaci koje će dobiti, bilo e, s lokalne ili više razine, njima je potrebno samo da imaju jako e, sigurne informacije i to nastojimo zajamčiti. Ovih 609 službi su iz Hahena, tako da mi nastojimo ne oduzimati nikakav posao nacionalnim e, pružateljima usluga. Ovdje je 609 e, uključeno ovaj rad. Oni rade na koordinaciji e, učestalosti leta, dakle tu nema nikakvog preklapanja usluga. Tu se radi isto tako o signalima koje šalju zrakoplovi na zemlju i tako dalje. Dakle, to je šest, tu ima šest usluga koje mi pružamo i koje želimo proširiti. Dvije od devet usluga trenutno e, pružaju dakle e, pružatelji usluga zračne kontrole, a jedna je kombinirana između eurokontrola i e, pružatelji usluga zračne plovidbe. Dakle, mi smo uvjereni da pružatelji usluga uviđaju da se nešto događa i da mi dajemo doprinos tome svemu. Euro sindikat Eurokontrola radio je s nama i e, vjerujte mi da nisu bili oduševljeni kad smo najprije donijeli taj prijedlog, ali su se složili s tim da ukoliko mi e, ne budemo ništa radili, da će čak e, i neke naše službe, mislim da će, da, će, da će biti blokirane. Neki kažu da tih šest službi, da im se ne sviđaju, da bi to mogli drugi raditi, ali sveukupno se slažemo da imamo određenu ulogu za odigrati. I sindikati Eurokontrola se s tim slažu. Dakle, pitanje opozicije, protivljenja, e, ono što je rekao gospodin Marinesku, e, da, neki pružatelji usluga bi htjeli e, se slažu s nečim, s drugim ne, htjeli bi da neke od tih usluga ostanu u nadležnosti a druge e, u nadležnosti Eurokontrola. Mi smatramo da to treba detaljno analizirati, e, izvesti studiju izvodljivosti, da li to ima smisla raditi, e, studija izvodljivosti, dakle, prvo nju trebamo napraviti, a onda tek vidjeti što ćemo s tim svim uslugama. Jedna od tih usluga, radi se o dijeljenju e, podataka od e, radara, Dakle, to je i dalje e, nacionalna nadležnost, države jedna s drugom dijele, a mi to predlažemo dakle, da na višoj europskoj razini dijelimo te podatke. Kada je riječ o spajanjima sa CBA, to je započeto, to je nešto što se interno radi u eurokontrolu i došli smo do 150 do 200 milijuna godišnje, što se može pomnožiti s godinama, e, dakle sa 10 godina razdoblja koje se pokriva, dakle to je milijarda i pol do 2 milijarde. Naravno, posljedno nam je pitanje da li možemo potvrditi da se neko neovisno tijelo e, to su države članice e, naše institucije tražile. Mi smo angažirali jednu neovisnu tvrtku i oni su to analizirali i rekli su nam da e, smo mi čak e, bili skromni glede te analize, dakle da, se, da je ušteda još veća. Ja sam osobito htio dakle, da naše analize budu, e, ne budu previše optimistične jer to nije bio argument za, za, za, za prodaju Dakle, to je jako dobro, ali model je taj, a ne toliko ove brojke koji, koji trebaju biti potrebljen kao argument za provedbu ovog programa. Dakle, tvrtka koja je odebrana da napravi analizu, rekla je dakle, da su ti podaci pouzdani. Zatim, 39 država članica e, se javilo i rekli su da svoj, svojim financijskim E, stručnjacima daju da, na, da analiziraju situaciju, isto tako službom e, za reviziju i oni su to napravili i potvrdili su i rekli da su sve ove brojke pouzdane do sada. Dakle, e, što se ovoga tiče, svi ovi podaci su na raspolaganju. Pružatelji usluga zračne plovidbe to nisu mogli napraviti na isti način, što, a za to postoji naravno i razlog, jer ako se ode na ako dođe do tržišnog natjecanja i a, već iznesete e, svoje e, stanje svojih računa onda, onda ne treba nikakvo tržišno <laughs> natjecanje jer konkurenti već znaju kakve su kako je vaše stanje financija dakle to nisu mogli napraviti a po pitanju da li je Eurocontrol sve skuplji i skuplji za države članice, mogu reći da nije. E, mi smo prošli kroz teška vremena, u zadnjih pet godina smanjili smo broj zaposlenih e, za više, dakle, prešli smo sa 2,5 tisuće zaposlenih na 2 tisuće zaposlenih, vjerujte mi da je ovo bilo stvarno teško razdoblje, no ipak to su bili naši pripremni radovi kako bismo mi mogli dati svoj doprinos e, zadanim ciljevima o učinkovitosti. Vjerujte nam da je naš proračun u potpunosti e, u skladu sa svim e, zahtjevima i ciljevima i to je nešto što e, mislim što je nužno da bude preduvjet dakle za daljnji rad nije cilj da se dođe do više, već više novca, već da se pomogne Europi da bolje funkcionira. Što se tiče upravljanja, rečeno je da je upravljanje bilo odlično, dakle da je tako kao što e, se, da je učinkovito poput industrije, tu su e, dakle brojni dionici i bilo bi dobro da se e, to proširi nadležnost upravljanja i na E, centralizirano pružanje usluga. Tu je jako stručan tim na, na čelu. Mi smo predložili dakle, od samog početka da se proširi nadležnost upravitelja mreže na... Postavljeno isto tako pitanje PRB-a, da Eurocontrol treba da se bavi prostorom izvan Europske unije, pa mi imamo e, ugovor s komisijom kojom podržavamo rad PRB-a. Mi uopće nismo zainteresirani za PRB jer tu se radi o neovisnim e, osobama, dakle mi uopće nemamo nikakvog utjecaja na to e, tko će biti imenovan na mjesto PRB-a. Mi možemo samo pomoći PRB-u e, i raditi analize koje će tražiti eventualno PRB, možemo dakle zadovoljiti njihove potrebe. Ono što mi radimo jeste da stavljamo na raspolaganje one podatke e, koje traži isto PRC, e, i e, isto tako to stavljamo, te podatke stavljamo na raspolaganje 40 e, članica Eurokontrola. E, ono što možemo e, razgovarati o tome da li treba da li treba davati na raspolaganje podatke mimo 28 država članica, no o tome ćemo se danje dogovoriti. Poslije isto pitanje tko e, vrši podršku, da li je IRB e e, slobodan za to, da li je problematično da iste osobe sjede u dva odbora, doduše za sad imamo samo jedan odbor. Dakle, u suštini mi se ne rasplinjujemo u svom radu. Eto, to sam htio odgovoriti. Što se tiče utjecaja i neovisnosti, e, odnosno neovisnosti PRB-a, e, sigurno je da Eurocontrol niti ne imenuje te ljude, niti ima ikakva utjecaja na njih. E, glede pitanja e, onoga što države članice kažu na ovaj prijedlog, pa koliko znam, e, ja sam imao sreću sudjelovati na konferenciji u Vilniusu i države članice su jasno rekle da imaju određenih problema sa SES2+, plusom, ali su također rekle velikom većinom da su spremni da se stupi na ograničeno slobodno tržište i to je odgovor koji sam ja dobio od država članica Europske unije u prosincu. Nadam se da se sjećaju onoga što su rekli u Vilniusu. Dakle, vidjet ćemo kako će to sve e, ispasti. Kada je riječ o odnosima e, Europe i Sjednjih američkih država, pa da, mi smo si postavili, mi smo poredili situacije kod jednih kod drugih. Ovo sada radi e, jedno zasebno tijelo Eurokontrola istina je da se američke države e, nude jednaku kvalitetu leta e, i obim usluga, a naplaćuju otprilike pola od onoga što, e, odnosno trošak je upola manji nego u Europskoj uniji, a stvari u tome što oni imaju samo jedan F a, a, a mi imamo više od 40 pružatelja usluga, i, dakle, ukoliko mi ne mognemo promijeniti institucionalne postavke i rad, uvjete rada, onda je veliko pitanje gdje ćemo kompenzirati to sve ukoliko želimo biti konkurentni. I jedini način da, da budemo konkurentni jeste razvijati e, tehnologiju kojom ne raspolažu SAD, države. Možemo to e, raditi na centraliziranoj ili regionalnoj e, razini sa sesarom i smanjiti tako troškove. Eto, tako smo smanjili troškove sa CS-om i koristili smo dakle europsku bazu podataka koriste je, e, i Tajland i Južna Afrika i još neke druge zemlje i mislim da tako možemo napredovati. E sad pitanje je kako dalje širiti te usluge jer pružatelji usluga trenutno rade isključivo na nacionalnim razinama. Pa mnogi pružatelji usluga bi htjeli e, izaći izvan e, nacionalnih granica, ali oni to ne mogu jer postoji drugi pružatelji usluga koji rade i pokrivaju prostor odmah Pored, dakle, u susjednim državama, ako bi Europski parlament podržao ideju da se stvari e, jedno e, tržište e, ATM-a, onda bismo mogli ponuditi dakle, suradnju između ATM-ova na europskoj razini. I to bi trebalo napraviti tako da postoji suradnja između pružatelja usluga e, Europske unije i e, izvan Europske unije kako bi dakle postojao veliki doprinos od svih tih ustanova i da se izađe izvan samo 28 članica Europske unije, tako da Europska unija može imati malo veći doseg. I oprostite, zaboravio sam jedno od pitanja. A, gubitak radnih mjesta, da, oprostite. Dakle, kako riješiti taj problem? Pa, centralizirane službe e, imaju uvijek tu tendenciju da izazivaju gubitak određenog broja radnih mjesta, ali e, zašto nije došlo do gubitka radnih mjesta u uslugama koje sada pružamo? Pa jednostavno zato što koristimo e, primjere usluga ovih devet usluga gdje nismo suočeni s gubitkom radnih mjesta jer na pojedinačnoj osnovi radimo, e, obrađujemo i službu po službu i došli smo do zaključka da nije došlo do gubitka e, radnih mjesta. A ako radimo opće e, razdvajanje usluga onda bi tu moglo doći dakle do gubitka radnih mjesta i e, kod pružatelja usluga. No, e, što se tiče ovih deset usluga, e, na, mi jamčimo da nema nikakvog gubitka radnih mjesta. Velika hvala gospodine Brenner na ovom izvješću i na odgovoru na pitanja. Uvjeren sam da ćemo se ponovno sastati s vama, ne samo u ovom sazivu Europskog parlamenta, već i o idućem. Želim vam puno sreće s državama članicama. Kao što znate, mi im na ovom odboru baš i ne vjerujemo, jer nikad ne, rad, ne obave ono što kažu. Ako vama to uspije, onda vam svaka čast bit ćete puno učinkovitiji od nas. Hvala velika. Okay. Dobro. A sada se možemo evo mi ovdje za stolom razmjestiti. Oh, znači sljedeća točka dnevnog reda je nastaviti sa izvještajima koordinatora mreže TNT. E, evo malo da to pokušamo disciplinirati što nismo na jučer nikako uspjeli, ali evo, koordinatori, dakle, oko 7 minuta vremena za pojašnjavanje stvari. I prvi, gospodin Peter Balač, koji je koordinator projekta 17, Paris, Strasbourg, Stuttgart i tako dalje, Beč, Bratislava, dakle projekt 17. Evo, Peter, tvoje riječi. Predsjedniče. E, dakle, ja mogu izvijestiti o e, ovom uvaženom odboru da prioritetni projekt 17 Pariz Bratislava je dobro napredovao u posljednjoj godini u većini od e, dionica. E, uspjeli smo odraditi otprilike pola od oko 600 km gdje je linija već poboljšana u odnosu na početno stanje iz 2005. godine a 450 km radova e, traje i samo 200 km otprilike e, je sudionice gdje e, su još uvijek starije parametre iz 2004. Evo samo nekoliko primjera. U Francuskoj tunel kroz tunel Severn u Veljači je probijen i to je važna E, e, rad na toj sekci, na toj e, dionici. U Njemačkoj poboljšanje raznih spojeva Minhenskog aerodroma i također situacija sa dionicom Neufan, građevinska dozvola, financiranje i tako dalje i također poboljšanje prema sjeveru također će do 2018. biti znatno poboljšano kao i istočni spoj mildor Salzburg Također mogu još i iz neke iz e, druge primjere kao e, Bečki, Bečka sekcija Salzburg koja poboljšava komunikaciju i smanjuje vrijeme putovanja za 17 minuta, lajcarski tunel e, ili gradnja i funkcioniranje glavne željezničke postaje u Beču. Da kako bilo je nekih problema kao i uvijek, znači rasprava o e, povećanju troškova e, brzinske linije wedlingen um i neka otvorena pitanja oko Stuttgarta još i također u Slovačkoj e, planirano poboljšanje ove bečke sekcije nešto zastaje, ali ministarstvo prometa obećaje e, poboljšanja i napredak. Dakle, ovo je izvještaj e, koji je vjerojatno posljednji moj izvještaj Europskom e, parlamentu o prioritetnom projektu 17, jer dolazim do kraja svog mandata. Ja sam se na ovome aktivirao znači 2005. uz jednu kraću pauzu unutar mog mandata i stekao sam i nešto iskustva o koordinaciji ovog e, projekta koje ću rado s vama podijeliti. A što se tiče ograničenog vremena, mogu samo vrlo kratko reći riječ ili dvije. Dakle, važno je nastaviti s projektima prekogranične e, prirode e, i koji nadilaze samo željeznički promet i kreću prema intermodalnosti također koje e, nadilaze jednotračnost dionica zato bih, e, zato bih e, skrenuo pozornost e, svim uvaženim zastupnicima i cijelom parlamentu na poteškoće s kojima se treba redovito baviti. Naime, ni na trenutak se ne smije zaboraviti da nužnost održavanja javne potpore i uvijek se vraćati toj javnosti i naglašavati važnost i uvijek e, imati tu razmjenu e, e, mišljenja i diskusiju sa javnosti. A druga stvar je vrlo brza rotacija lokalnih vlada i vlada zemalja članica. A ti problemi se mogu s druge strane uravnotežiti samo na sljedeći način. Što se tiče potpore javnosti, imao sam mnogo potpore od strane sindikata i udruga civilnog društva, nevladnih udruga kao Association TGVS u Francuskoj ili Magistrale für Europa u Njemačkoj koji su mi doista bili od velike pomoći. A što se tiče vrlo uobičajenih, normalnih, dakle demokratskih promjena vlada u zemljama članicama, imao sam e, dobru potporu europskih institucija, primarno naravno Europskog parlamenta, a zatim i vrlo e, veliku pomoć e, u podzemljenske Europske komisije naravno. I također bih e, to <laughs> volio da čini sljedeći parlament. Evo sada prelazimo na jednu E, razinu više, e, više kompliciranju i tehnički kompliciranju razinu planiranja ovu multimodalnu. ako nismo, ako je bilo teško samo e, koordinirati jedan željeznički projekt na jednotračnoj liniji, prelazak na multimodalni način će ovisiti doista o potpori i volji zemalja članica uz e, ograničenu potporu višegodišnjeg financijskog okvira. Dakle, potpora je ključna. Hvala vam. Hvala, Pita. Hvala što se držali vremena. <laughs> Prvi koordinator ikada koji je ostao u svom vremenskom roku. A sada evo gospodin Kramer, gospođa Meissner. Okay, Izvolite, gospođa Blumajn da naravno on se može držati vremena jer e, nije samo fantastičan e, sveučilišni profesor u Mađarskoj, nego je bio naš ministar vanjskih poslova i naravno je bio i naš povjerenik i znade kako poštivati vrijeme parlamentaraca i predsjedatelja kao što ste vi. Dakle, hvala e, na ovome što ste nam rekli i e, žao nam je eto što ne možete ostati koordinator, ali možda ćete biti ministar vanjskih poslova u Mađarskoj, pa eto. A e, ozbiljno, dakle, ovo je nešto, ovo je projekt koji nam je doista bitan, a posebice nam je bitna prava veza s Bratislavom koja nam je od ključne važnosti. Vjerujem mi da je vaš tim bio odličan i e, da ste nam odlično saželi ono što je učinjeno. Moje pitanje je što bi bio vaš savjet vašem nasljedniku? Kako se može dalje razviti e, ono što ste vi uspjeli već postići sa vašim stručnim timom, s vašim timom? jer mislim da je to e, odlična prilika jer u vremenima krize uvijek se pojavi ovaj izazov pred nama kako bi se nešto moglo činiti drugačije. A ja dolazim iz obitelji koja je bila povezana sa željeznicom, pa se uvijek pitam kako bismo mogli učiniti recimo nešto e, da podijelimo vaše profesionalno iskustvo s projekta 17. Znači, zahvaljujem još jednom na svom poslu koje ste odradili i svakako e, moramo osigurati obzirom na ono što ste rekli E, na dolazeće promjene u parlamentu da osiguramo na dolazeći dobar tim za transport. Gospodine Kramer, hvala, već e, zahvaljujem se na ovom E, izlaganju, ali mi smo već surađivali pa znamo. Ali moje pitanje je uvijek e, željeznička postaja u Štutgartu, glavna željeznička stanica e, koja je državni, nacionalni i regionalni projekt. Tu zapravo nema nikakvih novaca, ali komisija onda tu je rekla da je tu ipak nekako došlo nekih doprinosa a zapravo zbog svog kosog položaja je opasan i ne odgovara europskim normama. Dakle, zašto je to onda ipak odobreno kada je situacija takva? A što se tiče e, dalje Študbarka, ova nova e, dionica Wedlingen Ulm koja će biti duplo skuplja 2 milijarde nego što je bilo izvorno planirano, Znači što je, e, a ona je još, e, ima još veći nagib od e, Geslingera i također ovaj, a ova štreka Paris Bratislava je trebala biti također i za teretni promet prikladna, a tamo većina putnika zapravo izlazi i zapravo e, će ta dionica biti e, isplativa samo ako će moći se koristiti za prevoz e, tereta, što u ovom trenutku nije moguće zapravo i onda zapravo je cijeli koridor rađen na absurdan način. A za razliku od Stuttgarta, ono kod Beča mi se čini jako dobro, to sam više puta pogledao, ali moje pitanje što se tiče dionice oko Beća je Dakle, vodile su se duge diskusije o tome koje linije iz Bratislave e, vode u Beč preko Bečkog aerodroma. Je li istina da će od iduće godine već biti puštena u radi, da će biti izravni, e, izravna veza između aerodroma i glavnog željezničkog kolodvora. To je bilo dugo osporavano, jako bi se veselilo kad biste sada dali pozitivan odgovor na to. Hvala gospodine Meissner. E, gospođa E, Meissner, hvala na ovome što ste rekli. E, kratko pitanje za odgovoriti. E, prvo, govorimo o TNT Connecting Europe Facility i ne želimo zapravo da Europa bude samo jedno veliko gradilište, nego da nekad to bude i završeno. Znači mi smo rekli da će biti, rekli ste da će 2020. vjerojatno biti završeno, vi nećete tamo biti, ali vjerujete da će se to održati, to je i vjerujete li to? A drugo, e, obzirom da smo se fokusirali na prekogranične veze jer e, tu obično zemlje članice ne daju, nemaju toliko novaca za financiranje. A jedna e, stvar je dionica oko Strasburga, druga oko Bratislave, znači veze prema Slovačkoj. Znači tamo je situacija takva E, znači, e, hoće li, hoće li se tu osigurati e, sudjelovanje zemalja članica kako ne bi došlo do nedostatnog financiranja toga dijela? Gospodine Balaš, izvolite, hoćete li odgovoriti? Smijem li? Dakle, započeti možda s ova dva posljednja pitanja ili serije pitanja dakle što se tiče e, glavnog odvora u Štutgartu. E, koordinatori daju prijedloge, a onda se odlučuje negdje na relaciji između Europske komisije i zemalja članica. Na kraju krajeva to jest, ja vjerujem, bilo dobro rješenje. E, ne tako loše kao moje, možda ne tako dobro kao moja e, prvi predlog, ali ipak e, dobro i pomoglo je cijeloj dionici. A što se tiče učinkovitosti i sposobnosti uopće funkcionalnosti tog e, kolodvora, vode se tu različite rasprave. Govorilo se o dvostrukom povećanju učinkovitosti, što je vrlo sumnjam osobno u to. Ali mogu ovdje spomenuti e, studiju e, Prometnog instituta u Stuttgartu koji kaže da e, će se povećati učinkovito za otprilike 30%. Naime, to je ipak jedno metodološko pitanje kako ćemo uopće procijeniti povećanje kapaciteta i E, učinkovitosti e, nek, nekog kolodvora. E, mislim, mene osobno to dalje zanima i kasnije, ako iako neću osobno više biti za to nadležan i zadužen, ja ću <laughs> to se, za, to za to ću se i dalje interesirati. Znači, sekcija vednegen um bez teretnog prometa nema nikakvog smisla u pravosti i mogu se samo nadati da ako će ova, e, ova sekcija biti dio multimodalne linije e, Rajna Dunav, onda ćemo mi, dakle i Europska komisija se baviti time da se ta e, sekcija osposobi, da se ta cijela trasa osposobi za svakako za teretnu, e, teretni promet. Za Beč E, mislim da se željeznički kolodvor odvija u pravom e, smjeru. Susjedne države, Slovačka, dakle, još nisu odlučili o e, teretnoj liniji. u početku je bilo nekoliko varijanti, a najvjerojatnije će biti ova sjeverna varijanta koja će se realizirati. Međutim, kao što sam rekao, trebalo bi još pričekati izradu strateške studije u Slovačkoj. O tome sam razgovarao sa trenutnim eh, ministrom eh, prometa i eh, tu će onda se donijeti konačna odluka hoće li se graditi tunel ispod Dunava, što ne vjerujem, nego vjerojatno e, brza linija koja će e, povezivati Bratislavu i Beč, e, njihova dva glavna kolodvora i Švehat e, zračnu luku i zračnu luku u Bratislavi također. Što će dakle biti izgotovljeno do 2020. a što ne? Hm, u svojim arhivima od 2005 imam još jedan važan dokument s potpisom četiri ministra prometa e, sa ciljnim datumom 2016. Dakle, da datumom kada bi trebale sve linije trebati biti zamišljene, završene. Ponekad kod dugoročnih projekata čovjek ima takve e, lijepe snove, ali se ne mogu uvijek ostvariti. A sada zapravo e, smo ove linije podijelili na 220 podsekcija i zapravo je e, ciljni datum e, završetka za svaku od sekcija drugi i vjerujem da će 2020. najveći dio tih podsekcija biti u prometu. Za to se doista jako nadam. Za prekogranične dionice, hm, tu bi možda Europska unija mogla malo pripomoći. Jedan dobar primjer za to je most kod Kila e, sa dodatnom recimo motivacijom e, iz Europe bismo mogli e, te dvije velike zemlje članice e, recimo potaknuti da dovrše i da, da izgrade taj most. E, dakle, kod e, Bratislave ne postoji politički interes. Zapravo nije niti financijski problem, nego pitanje odluke i tehničkih pitanja. A sada se vraćam na prvo pitanje, gospođe Burmaj, znači E, što bih savjetovao eventualnom e, svom nasljedniku? Znači što se tiče prioritetnog projekta 17, on će biti integriran u koridor, e, multimodalni koridor Rajna, Dunav, od Strasbura do Crnog mora i to će doista biti jedan veliki izazov niza trasa uključujući dvije stare zemlje članice, Mađarskoj, e, Njemačkoj i Austriju proste i relativno nove zemlje članice, iako nakon deset godina članstva sljedeće godine, dakle Češku, Slovačku, Mađarsku, Rumunjsku i Bugarsku. Ali to je doista jedna veza koja povezuje ovaj visoko industrializirano srce Europe sa novim tržištima i novopristupljenim e, prostorima te s Crnim morem. E, da kako e, ja ću u budućnosti raditi nešto drugo, moje će usluge, <laughs> moje će raditi u nekom drugom smjeru, ali tri ključne poruke mogu ostaviti iz svog iskustva posljednjih godina. Jedno je uvijek razmotriti moguće alternative. Jedna od mojih prvih impresija je bila da uza Svo dužno poštovanje prema principu subsidijarnosti i odlučivanja kad sam prvi put posjetio Stuttgart 2005. godine i vidio ovaj impresivan plan e, raz, izmjene e, stare željezničke, znači stalog željezničkog kolodvora, postavio sam svojom njemačkom kolegi jedno tehničko pitanje, a koje ste alternative razmotrili? A dobio sam odgovor nikakve alternative nismo razmotrili. Dobro, dakle morao sam taj odgovor prihvatiti, ali u politici kao i u tehničkim pitanjima uvijek postoji alternativa, barem jedna, ako ne i nekoliko. Da, da, nikada nisam skrivao dakle to e, i sada to ponavljam e, pred e, ovom zainteresiranom i velikom publikom. Dakle, moja E, prva e, poruka gospođo Gurme je alternative za sve, uvijek. Drugo, napraviti dobru procjenu troškova. Ovdje bi mogao spomenuti nekoliko dionica, ne samo Stuttgart, e, znači 21, gdje se troškovi s vremenom nikada nisu smanjivali, uvijek samo povećavali. I drugo, ona čarobna točka, e, a to je e, promjena e, potpore javnosti. I nikad ne znate kada se to može dogoditi i kako, ali to se dogodilo i sa Stuttgartom 21. Ispod 5 milijardi eura ljudi su govorili ne, nipošto po tu cijenu. Dakle, to je bila moja druga poruka, moja treća trajna i kontinuirana procjena rizika što se tiče e, potpore javnosti. Nikad nemojte vjerovati da ste apsolutno na sigurnom kod tako dugoročnih projekata. I to je e, e, lekcija koju kod multimodalnih koridora svi mi moramo dobro proučiti. I zahvaljujem na riječi. Hvala gospodine Balaš. Hvala vam na svom odrađenom poslu. Pa mogu li sada zamoliti gospodina Seče da preuzme? Mr. Seči, of course, is the... Gospodin Seči je, kao što znate, koordinator e, transeuropskih e, mreža za PP3 i PP9. I to je jedan od naših e, E, omiljenih e, e, pruga koje u ovom parlamentu, a to je Figueras do Perpinjana. Dakle, 3.9. Zabunio sam se, ali naša omiljena pruga je Figueres Perpinjana I dalje, koja je u tom dijelu. Izvolite. Hvala vam predsjedniče. Jako mi je drago da sam na ovom odboru. Ovo je sastanak koji imamo jednom godišnje. Ja smatram da je to vrlo važno, jer to je upravo trenutak kada možemo procijeniti situaciju, možemo vidjeti koja postoje otvorena pitanja, a isto tako iznaći osnovu na kojoj možemo napredovati. To je također poseban trenutak i stoga što se nalazimo na kraju sadašnjeg pristupa u utvrđivanja prioritetnih projekata za mrežu TNT. E, I e, tu također imamo i e, instrument povezivanje Europe i e, mi smo vam naravno zahvalni za pozornost koju tome pridajete kao i to što uvijek e, i stalno pokušavate poboljšavati okvirno razdoblje pred nama. Dopustite mi da sada napravim kratko izlaganje u kojem ću vam reći Kakva je sadašnje stvari, stanje stvari koje su hitni problemi s kojima se suočavamo, a nakon toga naravno e, slobodno postavite pitanja. Mi govorimo ovdje o prioritetnom projektu broj 3. To je onaj obojen crvenom bojom na e, ovom e, slajdu. Radi se o povezivanju Španjolske s Francuskom, ali projekt, e, to pruga počinje još u Portugalu. A također e, projekt, e, prioritetni projekt 19 koji je jako povezan s prethodnim jer teče kroz Pireneje. Sa tima strelicama označen je prioritetni projekt broj 16. On se e, odnosi ne samo na e, prelaz preko Pireneja, e, isto tako se odnosi i na prolaz kroz Španjolsku. A donedavno, ako mi dopustite to tako formuliram, ja sam imao zadatak da pazim na taj dio trase i da gledam kako će se kasnije to razvijati. Ovdje imate plavom bojom označeni najbitnije ostvareni napredak, a gore lijevo e, Tur Bordeaux koja je e, jako brza pruga, a isto tako sa druge strane pruga prema Atlantiku. Nedavno sam bio e, u tom dijelu i e, zaista me se dojmilo koliko su napredovali i koliko stalno napreduju usprkos mnogim e, problemima. Ovaj dio koji ide kroz iberijski poluotok vidite da ovdje jedan dio ide kroz Estremaduru i Kastilju, a e, tu imamo jednu kariku u lancu koja nedostaje, koju ću uskoro komentirati. E, s desne strane, sredozemlje, e, tu možemo biti zadovoljni, to je obilaznica oko Nima i Montpellier u Francuskoj, kao i dio oko Taragone u Španjolskoj, zatim pruga Figueras Perpignan o kojoj je e, predsjedatelj govorio i ovaj dio koji je već neko vrijeme u funkciji i znam da su e, neki članovi ovog odbora obišli taj dio pruge prije par godina. I dalje čekamo da se ova veza do kraja uspostavi i da jednoga dana bude u funkciji. Čekamo taj sretni trenutak kada će e, V, e, dakle jako brzi vlak, doći do Barcelone. Radi se na tome, međutim, e, poteškoće i dalje postoje i ti se problemi moraju riješiti. Evo, koji su e, glavne točke PP3. Prvo, koji je najučinkovitija trasa za teretni promet sa satonske strane. Isto tako, e, e, sa e, kre, polazište bi bilo u e, lukama na Atlantiku u Portugalu i e, doći do luke u Španjolskoj. Još jedna stvar koju smo posvetili pozornost jest Evora Kalja dio koji bi išao dakle na Iberskom poluotoku za iz perioda, odnosno proračunskog razdoblja 2014. Eh, 2020. godine sredstva dakle iz kohezijskog eh, fonda. Našli smo rješenje, međutim na terenu se još mora napredovati, odnosno mora se nešto konkretno učiniti. Eh, plavom bojom ovdje na karti vidite označeno u mogućnost da imamo stvarno učinkovitu vezu između Španjolske i Portugala. Rješenje za to mora se naći najkasnije za dvije godine, dakle do 2015. Usmjerili smo se također na integriranje luka u sredozemnom koridoru i e, tu želimo uspostaviti interoperabilnost e, kroz Mediteran, uspostavljanje stvarnog mediteranskog koridora u starom smislu te riječi, ali tu moramo još riješiti jako puno problema. Iznad svega, tamo gdje je zaista najvažnije riješiti situaciju u tom sredozemnom dijelu jest odjeljak između Montpellier-a i e, Perpinjana. Tu se interoperabilnost još mora riješiti i to nas za sada spriječava da se u potpunosti iskoristi tunel i sve ono što je učinjeno na putu iz Barcelone k francuskoj granici. Evo sada što predviđamo za blisku budućnost. Sve će se pretvoriti u dva koridora eh, ovog novog okvira, žutom bojom Atlantski eh, koridor, a mediteranski koridor je ovdje dijelom eh, prikazan i to zelenom bojom imate tu sve, e, samo već poznata obilježja kao što je multimodalnost i tako dalje. Dakle, ta dva prioritetna projekta, broj 3 i broj 19, u potpuno će se uklopiti u dva nova koridora. Imaće jedan zajednički dio. Na karti to vidite, dakle, od Madrida na jug, a od Madrida će se ići ili prema Atlantiku s jedne strane ili prema Sredozemlju s druge strane. Sredozemni će koridor biti najvažnija poveznica istog zapad u e, južnoj Europi. A e, će je e, koridori sjever-juga e, od Baltika do Jadrana, od Sjevernog mora do sredozemlja i tako dalje. Dakle, sve skupa će pet koridora presjecati. Prema tome, ovo će biti zaista izuzetno važno na veza istog-zapad, odnosno prema istoku skoro do granice s Ukrajinom, a naravno presjećat će je jako puno sjever-juga. i koridora. Zatim od Algezirasa u Španjolskoj do Leavra u Francuskoj će se ići, zatim imat će jedna dionica koja će ići prema Luksemburgu, a isto tako i krajnja dionica e, prijetnitetnog projekta broj 17 o kojoj je gospodin Baloš malo prije govorio, dakle Paris, Strasbourg, Njemačka i tako dalje. Možete li zaključiti? Da, da, evo dolazim do kraja. Ključna komponenta bi bila pomorska komponenta sa e, plovnim putevima na moru kao i na unutarnjim plovnim putevima e, onima koje dobro poznajete. Mislim da s ovim mogu zaključiti. Mislim da će e, vaše primjedbe i komentari biti puno e, učinkovitiji od mojih sada. Hvala. Najprije gospođa Ajala Sender, zatim gospodin Ruki, nakon toga gospođa Ajala Sender. Hvala. Želim se zahvaliti gospodinu Sekiju. On je zaista vrlo jasno to razložio. Iako sam e, dobro pratila ne samo zaključke ovoga što ste rekli, već i e, ono što ste rekli da biste htjeli napraviti u budućnosti. E, hvala vam također što ste uozili u obzir mandat povjerenika. I e, ne smijemo zaboraviti ova dvije bitne točke koje ćemo morati analizirati. Kada se sve ostalo riješi, mislim da ćemo e, te dvije teme morati dobro proučiti. Što se pak tiče sredozemnog koridora, vi ste vrlo jasno govorili o e, toj dionici između Montpellier i Tarragone jer tu će biti problema. Sada se koncentriramo na prioritetne projekte koje završavamo. A u Francuskoj što će se događati na nacionalnoj razini? Jer mislim da ćemo imati e, problema ne samo s aktualizacijom transeuropskih mreža, već mislim da će doći do kolizije između europskih i nacionalnih planiranja. A što se tiče trećeg koridora, Barcelona Valencija i Valencija Jug. Hoće li se moći zadržati dvostruka platforma i zapravo ona zanimljivo rješenje, e, treći kolosijek koji bi išao prema granici, dakle to se predviđa za budućnost. Što se pak tiče Atlantika, ja se slažem s vama i jako mi je drago e, za sve ono što se događa oko Bordeaux, to je jako dobra praksa, čak i kad se radi o financiranju. Imam tu jedno pitanje. Govorili ste o karici koja manjka povezivanja prema Portugalu. Čini se možda da će se prolaziti kraj Salamanke. Što se tiče pak sastanaka e, koordinatora, odnosno onoga što će oni sami raditi, možemo li se e, e, bazirati na onom što smo sve dogovorili ranije i uredbi. Hvala. A sada još jedno pitanje. Naime, nadovezujem se na ono što je pitala Ines. Imate li možda neku prognozu za dionicu Perpignan Montpellier jer eh, ta dionica predstavlja problem, a sada postoji i obilaznica koja se gradi preko njima i koja dobro napreduje. Htio bih vas pitati za prognozu ako je imate za dionicu eh, Bordeaux Bayon Baskija i isto tako Znate li vi zašto se da se možda trebalo izabrati dionicu Bordeaux-Toulouse e, prije nego li Bordeaux-Španjolska? E, je li to možda bilo bolje na nacionalnoj razini ili e, na razini europskog koridora? Evo, možda možete komentirati te dvije stvari. Gospođo Bilbao, izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče. Zahvaljujem se koordinatorici na ovim rješenjima koje je dala danas. Evo, ovo se baš spominje u samom izvješću. To je taj atlantska dionica. Vi u vašem izvješću govorite o problematici koju smo mi kao stranka uočili i govorili smo o tome u nadležnim e, tijelima u Španjolskoj, a radi se i o našim odnosima s Francuzima. A što je sa čvorom Vergara, jer bi to omogućilo da se aktualizira sve što je do sada napravljeno na Atlantskoj dionici. A isto tako povezivanje Baskije s Francuskom me zanima. Vi ste govorili sa različitim osobama u različitim ustanovama. E, što mislite, do kakvog rješenja će doći u sljedećim mjesecima i godinama? Španjolski ministarstva nisu zapravo dali nikakve odgovore, niti kada će se stvari završiti, niti kakva će se sredstva izvojiti. Tu se španjolska vlada uopće nije angažirala. Još jedna druga stvar u tom istom smislu. Na karti se vrlo jasno vidi označeno crvenom bojom trasa koja ide s obje strane granice. A e, francuska su tijela napravila elaborate i mi mislimo da se ne, pravi dovoljno baš za prioritetne projekte. Zapravo, što mi iz europskih ustanova možemo napraviti više kako bismo uvjerili zemlje članice da će svaki euro proračuna koju oni izdvajaju biti posvećeno prioritetnim europskim projektima. Ako želimo premostiti granice koje i dalje postoje, a koje ne želimo više imati u budućnosti. Hvala. Evo, e, ja ću se nadovezati na ono što je rekao kolega Rike i gospođa Bilbao. Čini mi se da zapravo postoji sukob između onoga što žele pojedine države, naročito Francuzi kada se radi o uklapanju koridora, odnosno u koridore. Osobno ja mislim da je divno da se iz Figera se može ići u Perminjan, to je fantastično, to smo i htjeli. Međutim, to ne znači apsolutno ništa ako se dionica Perpinja Montpellier ne dovrši. E, to je perpinje je krasno mjesto, evo gospodine Seći, što vi mislite? Velika hvala na svim ovim pitanjima. da počnem sa zadnjim. koju su postavili također i drugi uvaženi zastupnici. Dakle, ovo je jako važno pitanje. Potpuno se slažem s gospođom Bilbao o najboljem e, načinu trošenja europskih sredstava, poticaja i o nastojanju da se rukovodi odlukama o pravcima. Da, to je u potpunosti u sukladno sa e, europskom dodanom vrijednosti i da, mi trebamo nastojati da svoj doprinos poboljšanju ovih projekata. Što se tiče e, dionice e, i dijela o Perpinjanu, ključni problem jeste operabilnost u Francuskoj, osobito diljem te dionice perpinjan montpellier to su problemi kojima treba vremena da ih se riješi. I ti problemi također mogu imati neke tranzitorne, tranzitorna rješenja, ukoliko mi dopustite taj izraz. Radio sam na tome i na francuskoj i na španjolskoj strani. Malo mi je neprijatno to reći, ali teško mi je stvoriti jasnu ideju o eventualnom datumu kada ćemo moći nešto otvoriti i razlog zašto mi je neprijatno jeste što su stvari najavljivane, pa odgađane, pa ponovno najavljivane. Zadnji put je se to je to objavila jedna italijanska žeznička agencija, tiskovna agencija kada je bilo spominjan 15. prosinac, a nitko drugi to više nije spominjao. Dakle, mislim da ste u pravu kada kažete da bi vjerojatno trebalo naći način da se vrši veći pritisak u ovakvim situacijama. To bi mogao biti primjer nekih, jer u budućnosti bi moglo doći do sličnih situacija. Naime, Teško je vidjeti da se brojni novci stavljaju u takve projekte, čak i privatni investitori su tu, a te privatne investicije, investitori e, mogli bi biti suočeni s jako velikim problemima ukoliko cijela e, implementacija nije rađena na adekvatan način. I mi smo nastojali staviti sve veće veći naglasak na privatno javno partnerstvo i e, ovo privatno javno partnerstvo je zanimljivo i nastojimo ga napraviti na najbolji mogući način. Tour Bordeaux je primjer gdje je najbolji najbolje došlo do ovog privatnog javnog partnerstva. Eto, to je ono što vam mogu reći o ovome. Mi ćemo to dalje pratiti i nastojati znači rješenja da vršimo veći pritisak na ove ženičke sustave Dopustite sad da odgovorim na neka druga posljedna pitanja. E, Znate da ovo, ovaj centralni spoj nije e, u glavnoj mreži. Mislim da je moguće da to bude do 2030. ili 2050. godine završeno. Ali to dakle još nije dobro to nije još dopustivo da se e, sredstva za to dodjeljuju. Možda bismo mogli to e, učinkovitije i brže raditi nego što je to slučaj sada, no svakako zainteresiranost postoji, ali naravno vremenski rokovi su drugačiji, neke stvari se rade u narednih 10 godina, neke 20, nešto će ostati e, idućim generacijama. Sada bih prešao na drugu stranu Atlantika i povezao pitanje gospođe Bilbao s onim koje se tiče stava franske vlade. S tim u vezi znate da je odbor e, za mobilnost 21 e, došlo do određenih zaključaka o e, jako brzim željeznicama u Francuskoj, no znate također da je i ministar kuvije rekao da dionica do Bordeauxa i Tuluza koja ide preko onaj dio koji ide od Mediterana do Atlantika da e, su to stvari, to projekti s kojima francuska vlada namjerava koje namjerava e, realizirati. Možda su oni malo usporili s tim zbog trenutnih financijskih poteškoća i trenutno pokušavaju poboljšati postojeću liniju e, koja vodi do Bordeaux, francuska vlada je najavila da će u narodne dvije, tri godine ili do 2018. godine jer TMS biti u potpunosti operativan u Francuskoj, možda je to čak i brže nego što je dakle, signalizacijski sustav biti u potpunosti operativan u Francuskoj. I, dakle, čeka se na novu liniju. No problem između povezivanja ovih dviju mreža je postojeći, no e, tijekom zadnje, zadnjeg posjeta jasno mi je rečeno da su uvidjeli da postoji problem i da će raditi na iznalaženju rješenja, osobito nastojat će e, do 2018. godine riješiti problem i e, to će biti razdoblje kada će baskijska mreža biti završena. onaj dio do San Sebastiana, zatim Tour Bordeaux će isto tako biti završena ta, ta tračin, e, ta do 2018. godine. I e, treba imati na umu pitanje prometnog zagušenja a to nam jasno ukazuje na značaj brzog iznalaženja alternativnog rješenja za teretni prijevoz. Mislim da sam sad uspio odgovoriti na većinu postavljenih pitanja. Dopustite samo još par zaključnih riječi. Kada je riječ o preuzetim obvezama triju vlada, e, kada je prioritetni projekt tri rađen, dakle Portugal, Španjolska i Francuska, u Talinu e, na danima TNT-a neki od zastupnika su bili od prisutnih zastupnika su bili tu, ja sam bio jako zadovoljan kada su potpisivali dakle dokument eh, o Atlantskom koridoru, tu su bili eh, ministri, državni tajnici koji su to potpisali, tako da postoji dokument, potpisan dokument, nisu to samo izjave, već dokument kojim se obvezuju te tri vlade. Naravno, tu su i financijski problemi, Dakle, sad kako počinje nova faza, mi ćemo također nastaviti spoštovati preuzete obveze i nastojati što bolje razumjeti financijski aspekt e, ovih problema i kako na najučinkovitiji najučinkovitiji način koristiti privatno javno partnerstvo na koji način i kakve nove ideje možemo iznaći za te probleme. I tijekom ove godine također e, bismo trebali imati susrete s, nekim od ovih vlada, Italijom, Španjolskom i također s privatnim operaterima i sve to s ciljem da se iznađu rješenja za ključne probleme. Hvala. Hvala vam. Hvala gospodine Seki. Molim sada gospodina Vinkta da dođe. duše, on kasni, tako da, Karl, ako možeš doći, Karel, da nam eh, nešto kažeš. Dakle, signalizacijski sustav. Karel, izvoli. Evo, lakše je zamoliti e, zastupnika da budu na vrijeme nego koordinatore, no evo, imaš riječ. Hvala. Evo što se tiče, dakle, e, signalizacijskog sustava situacija je bolja ove godine nego prošle godine. Sada imamo dva standarda. Prvi je 320D i ovaj e, temeljni koji je već bio spreman 2012. godine. Drugo e, važno poboljšanje situacije koje e, u signalizacijskom sustavu jesu stavovi odluke koje je donijela Njemačka koja je sada uvjerena da će IRTMS, dakle signalizacijski sustav, biti e, signalizacijski sustav za cijelu Europu. I sjećam da sam već nekoliko puta rekao da što se tiče interoperabilnosti da postoje tri uvjeta koja mora biti zadovoljena. Prvi je da moramo e, odstraniti svovska grla, drugo uvesti e, standard IRTMS, dakle signalizacijskog sustava i treće harmonizirati NSE, nacionalna sigurnosna e, pravila. Sad ću vam reći dakle do čega smo došli i E, ispoštovati dakle vrijeme koje mi je dato i reći vam neke glavne stvari koje će sada biti poduzete u skoroj budućnosti. Ono na čemu želim inzistirati jeste da bi možda bilo bolje da zaboravimo donekle e, iz pojam signalizacijskih sustava već govoriti o interoperabilnosti. Naši sustavi moraju biti kompatibilni. A to znači da što se tiče E, standarda da budemo spremni prihvatiti minimalne modifikacije jer tako će sustav postaviti manje kompleksan i način na koji ćemo to napraviti jest da ćemo konkretno gledati na e, granične prijelaze jer vjerujemo da ukoliko e, granične prijelaze budemo obradili zasebno ako i pogledamo 20, ja bi se usudio čak reći 10 eh, graničnih prijelaza koje možemo riješiti između željezničkog eh, sektora, eh, dobavljača i nacionalnih sigurnosnih agencija, onda ćemo riješiti 80 ili 90% problema interoperatibilnosti. Dakle, sada ćemo pogledati granične prijelaze, riješiti te probleme i čini mi se da će to riješiti 80% problema interoperatibilnosti s kojima se danas susrećemo. Druga stvar jeste jačanje implementacije signalizacijskih sustava. Postoji europski plan i znamo da neke države članice donekle kasne sa ovim EDP-im. E Sad ćemo vidjeti koje mjere možemo poduzeti, koje poticaje kako bismo pojačali dakle, implementaciju signalizacijskog sustava. Treće, e, što se tiče e, standardizacije, mi ćemo nastojati opremiti sve lokale sa e, sustavom Baseline 3 koji je kompatibilan. Dakle, čim baseline 3 bude završen, svima ćemo dati taj sustav i to će uveliko pojednostaviti primjenu ovog sustava. Četvrto, želio bih zamoliti parlament da bolju pozornost prikloni četvrtom željeničkom paketu, jer ovo je jako važno kako bi se e, napravila primjena signalizacijskog sustava i interoperabilnost e, da se omogući da valjano funkcionira. Peto, Postoji jedan problem, a to je komunikacijski sustav. Sjećate se da je signalizacijski sustav kombinacije ITCS, i komunikacijskog sustava. Znamo da postojeći sustav može postati zastareo do 2022. ili 2025. Dakle, sada tražimo rješenje kako zamijeniti taj komunikacijski sustav. Postoji jedno načelo, a to je da ćemo e, razdvojiti ITCS od komunikacijskog sustava. Tako da je temeljni sustav taj da će ETCS moći komunicirati sa bilo kojim eh, komunikacijskim sustavom koji ćemo usvojiti. I šesto, ovaj sustav koji smo sada, odnosno koji, sad, koji je sad razvijen je sve više E, priznat na međunarodnoj sceni kao glavni komunikacijski sustav, e, sustav za komunikaciju i kontrol brzine. Dakle, moramo potaknuti e, industriju i da napravimo tako da ovo bude svjetski sustav i da tehnološki Europa postane apsolutni lider u tom podlju. Dakle, ako, evo, ove različite točke uzmemo zasebno, ja mislim da tu već imamo program za iduću godinu i to će E, dati svoj doprinos e, operativnosti i ako postoji jedna poruka koju bih želio dati, od danas će interoperatibilnost biti glavna, glavni cilj i prioritet. Hvala. Velika hvala, gospodine Junker. Gospođa Eva. Hvala, predsjedniče. Da, gospodine Vinkele. Vink, hvala vam na jasnoći i iskrenosti. Vi ste nam rekli koji su najveći problemi IRTMS-a, signalizacijskog sustava. Kao što znate, mi smo sada došli do četvrtog paketa o željeznicama, sada se bavimo pitanjem interoperatibilnosti, suočavamo se određenim problemima. I vi su potpuno u pravu s ovim što kažete, jer imamo velike poteškoća da pristanemo na nešto što bi se moglo primijeniti na europskoj razini. Evo mog pitanja. Dakle, vaš prijedlog jeste da e, lokomotive opremimo, dakle, bez obzira da li se infrastruktura prilagođava tome ili ne, jer teško će biti doći do kompromisa. Dakle, vi ono što predlažete jeste da se da lokomotive budu opremljene ITC, e, ITCS-om e, treće generacije ako sam dobro razumjela. Ja bih htjela znati koliko to košta za proizvođača lokomotiva takvo takva oprema. Zar to, ne pre, to ne bi bilo preskupo? Zar ne treba odbaciti tu ideju potpunosti? Gospodin Bilbao. Hvala. Hvala na svim ovim objašnjenjima. Mi e, svim silama nastojimo iznaći rješenje i e, vidjet ćemo koji će biti rezultat ovog paketa, no izvješće o interoperatibilnosti nam nameće da dođemo jako brzo do kompromisa. Htjela bih vas zamoliti da mi odgovorite na sljedeće pitanje. Dakle, koje je vaše mišljenje o europskom e, sustavu za željezničku kontrolu i njenom njenoj vezi e, sa nacionalnim operativne. Mislite li da bi ta agencija već sada trebala biti nadležna za sve oblasti ili bi trebao postojati neki tranzicijski period i, e, što mislite što bi nacionalne državne agencije mogle e, raditi kako bi to e, bilo što bolje primijenjeno? Naime, još do sada nismo obavili što treba do sada. Hvala, gospođa Majster. Samo jedno kratko pitanje. Sretno sam eto čula da je sada RTMS e, prihvaćen u Njemačkoj, da to nije problem e, da se može prihvatiti. Do sad je bilo puno kritika e, od strane njemačke strane prema RMTS-u i je li to sad zaista riješeno ili drugdje bilo takvih problema ili je to sad doista kraj toga? Hvala, gospodine Rike. Hvala, predsjedniče. imam samo jedno pitanje ja bih htio da gospodin Vink u granicama mogućeg e, iznese detalje o problemima između ITCS-a i e, komunikacijskih sustava. Malo prije nešto rekao o tome da bi se trebalo e, riješiti trenutnog stanja stvari. Možete nam malo preciznije to objasniti. Hvala. Hvala. Evo ja imam jedno kratko pitanje, želim se nadovezati. Dakle, sjećam se mračnih vremena e, kada smo nastojali državama članicama nametnuti, odnosno nuditi TMS, signalizacijski sustav. Sjećam se da, da je Njemačka dakle upala zeleno svjetlo e, što se tiče signalizacijskog sustava, prije je bilo crveno svjetlo upaljeno, no da li postoje još neke druge e, države članice gdje je teško e, napredovati, mislim konkretno na svoju vlastu državu. Dakle, možete mi reći kakva je situacija u Jedinom kraljevstvu što se tiče signalizacijskog sustava. I drugo pitanje, e, četvrti željeznički paket je spomenut. Mislim da smo svi savršeno svjesni značaja tehničkog stupa e, neki e, među kojima sam ja vjeruju da je to najvažniji dio četvrtog željezničkog sustava interoperabilnost. Dakle, izvolite, Karel, imate riječ. Pokušat ću odgovoriti na ova različita pitanja koja su postavljena. Kao prvo što se tiče e, opreme koja se odnosi na baseline 3. E, očekivao bih e, zapravo da standardizacijom u što je većoj mogućoj mjeri E, u okviru baseline 3, da ćemo kao prvo imati učinkovitiji sustav, a drugo da će on postati jeftiniji. Znam zapravo da postoji problem posebice u Španjolskoj gdje imate baseline 2, što god da to je, ali mi moramo pronaći i utvrditi ako dođemo dakle do odluke da će baseline 3 biti e, oprema koja će se e, koristiti u vlakovima, onda moramo vidjeti kako ćemo imati prostor mi proces migracije od postojećeg sustava na baseline 3 sustav. Jedino što tu mogu reći je da će doista biti velika prednost ako uspijemo poboljšati opremu vlakovima na baseline 3, jer ovo je vrlo fleksibilan sustav i ima kompatibilnost sa prijašnjim sustavima, znači mogu raditi na infrastrukturi baseline 2, koja inače tako je u Španjolskoj, ali i na infrastrukturi iz baseline 3. Znači zapravo ovaj plan nije u potpunosti još utvrđen ni definiran, ali naša ideja, ako je to moguće, raspravljao sam i sa, sa sektorom i sa e, svima i to bi išlo na, e, zaista na prednost svima i na željeznice i svih. A što se tiče nacionalne agencije i e, iz drugog pitanja, mislim dakle da je ono što je u četvrtom željezničkom paketu E, i što je podložno vašem dakle pristanku. Mislim da je princip vrlo dobar, ali da će problem biti što će biti e, uloga nacionalnih vlasti, što će biti uloga ere. Jer zapravo e, era ne može biti odgovorna za cijeli postupak odobravanja u svim zemljama. Mora postojati nekak komplementarnosti između nacionalnih sigurnosnih e, agencija i Europske agencije. Ali zapravo četvrti paket e, što se tiče nadležnosti i definiranja odgovornosti e, tvrdi da je to odgovornost Europske agencije ERE i da ona treba definirati ko će imati ovlasti e, i koje će ovlasti biti na nacionalnim agencijama. Znači da ćemo u određenoj mjeri smanjiti odgovornosti e, u postupku odobravanja od strane nacionalnih vlasti i agencija, a prenijeti neke na Europsku agenciju, ali to je nešto o čemu ćemo uskoro još raspravljati u dolazećim mjesecima. A što se tiče pitanja sa glede drugih zemalja, e, moram reći da mi je drago zbog njemačke odluke i svi kontakti koje smo imali do sada su bili vrlo pozitivni. E, također prihvaćeno je dakle da je prioritet za koridore, a naročito one u okviru e, europskih koridora je e, onaj Rajna Alpe, znači Rotterdam Njemačka. E, dakle, e, u tom smislu također su prihvatili tu taj prioritet i ne mogu se uopće žaliti na njemački stav e, da pače. Malo problema smo imali kod rasprave, odnosno detaljnije rasprave i odnosa sa francuskim ministarstvom, ali mislim da će se ta stvar ubrzati. Imali smo, imamo nekih problema, ne skrivam to, a problemi se odnose na uvjeravanje francuskih vlasti da krenu u ovaj program koji je zapravo dio e, plana provedbe i da poštuje e, vremenske rokove koji su tu definirani, a to će biti vjerojatno jedno od glavnih pitanja s kojima ćemo se morati raspraviti sa francuskim vlastima. Što se tiče Ujedinjene kraljevine, Ovdje odnos je otvoren i transparentan i kao i uvijek Ujedinjena kraljevina naravno ima svoj stav o svemu, ali u svakom slučaju postoji dijalog i nemamo nekih većih problema u raspravi o ovim pitanjima sa nadležnim vlastima u Ujedinjenoj kraljevini. A što je sa RMTS-om? Hoće li biti implementiran? <laughs> pa mislim da, ali krenuti, krenuti, pa E, sad se radi e, recimo prelazu na visokobrzinskim trasama koji moraju uvesti RMTS, ali to je recimo jedan od velikih projekata i tako dalje. I am, I am, a bit, I am optimistic. Ali ja sam optimističan e, o tome kako će to ići. A što se tiče komunikacijskog sustava, um, problem je sljedeći. Dakle, Danas je RTMS e kombinacija ETCS-a i e, GSMR-a, a to je komunikacijski sustav koji je razvijen upravo za željezničku uporabu. I mi razumijemo da što se tiče prenosa podataka koji će biti potreban za budućnost, e, a koji nije povezan samo sa RTMS sustavom, nego zapravo većim prenosom podataka, E, a e, naravno povećanje, i s povećanjem učinkovitosti koji će biti sličan onda cestovnom prevozu, da taj sustav mora biti mnogo širi e, i jači za prenos velike količine podataka. Pa moramo odlučiti kakav ćemo komunikacijski sustav za to koristiti. Najjednostavniji i najlakši način po mom mišljenju bio bi zapravo da se dogovorimo da se koristi e, univerzalni telekomunikacijski sustav 3G, 4G ili nešto tako. To je nešto što smo već počeli razmatrati. A što se tiče samog e, tajminga, mogu vam reći da mi mislimo da do 2018 ćemo imati konačnu odluku ili barem predlog koji ćemo komunikacijski sustav koristiti tako da onda možemo pripremiti migraciju od postojećeg sustava sa GSMR-a na novi e, komunikacijski sustav i onda do 2022. 2023. ćemo biti spremni primijeniti taj novi komunikacijski sustav. Ali to je nešto što je sada u tijeku i dio je upravo studije koja se izrađuje. Hvala gospodine Vink. A još jednu reč. smijem li? Pa ako smijem. Želio bih zahvaliti e, predsjedatelju i komisiji na potpori ovom projektu koja je često <laughs> bila čudovište iz Nessa, ali mi smo na pravom putu. E, i prema uspjehu, optimistični smo i vjerujemo da će to biti doista učinkovit europski sustav i da ćemo moći doista računati na to da u svom preostalom e, mandatu kao koordinator ja ću učiniti sve u tom smjeru. Dakle, hvala. A sada nam je sljedeći trebao biti gospodin Brinkhorst koji još uvijek nije stigao. Pa ćemo se malo opustiti e, u jednoj stanci od tri minute i dopustiti mu da stigne e, pa eto par minuta da e, se odmorimo i dopustimo gospodinu Brinkarstu da stigne na raspravu. Hvala. Okay, colleagues, we've rescued Mr. Brinkhoff. Dakle, jesmo i spasili gospodina uh, e, Brinkhorsta od <laughs> Skike. On nam je, dakle, koordinator projekta 6, e, to je Os, Leon, Trst, Divača, Kopar, Ljubljana, Budimpešta, ukrajinska granica. Pa, ako ste spremni, molimo vas e, u sedam minuta. Pa eto, zahvaljujem e, i ispričavam se e, kolegama eto što sam zakasnio, ali činjenica je da ući u ovu zgradu, iako ste već dugo zastupnik u parlamentu je gotovo neopisiva što se tiče ove transparentnosti koje se nadamo to bi isto trebalo primijeniti. Dakle, evo, oprostite, stvarno smatram da je ovo nepristojno od mene što, eto, ovako kasnim, ispričavam se. A dakle, na našu temu. Prioritetni projekt šest. Imam dobre vijesti za priopćiti jer u dva područja, znači Lyon e, Torino i Trzdivača e, napravljen je znatan napredak. E, znači što se tiče Lyon Torina dionice, mislim da je to doista naj najvažniji pojedinačni projekt ovog cijelog sredozemnog koridora jer uključuje osnovni tunel i sve veze sa postojećim linijama na francuskoj i talijanskoj strani. I e, uskoro također će ovdje se još priključiti i španjolska dimenzija ovog koridora. A u posljednjih godinu dana u Italiji e, se su e, radovi na iskopavanju tunela E, koji su kasnili napokon krenuli i u 8. mjesecu instaliran je stroj za bušenje tunela koji će e, bušiti 7,5 km tunelske cijevi vjerojatno negdje do sredine 2016 i to je golemi napredak koji smo postigli također i na nedavnom sastanku na vrhu e, gdje su e, dva predsjednika doista to i premijer, predsjednik premijer doista to e, naglasili i istaknuli. Zatim osni tunel i osnovni tunel također su započeti. Znači to je zaista E, veliki napredak i očekujemo dakle da će ovaj St. Martin e, Laporte i St. Martin e, tunel doista krenuti i kada to pogledamo moramo reći da je to i točka bez povratka dosegnuta naime više se u, ne govori o projektima kad vlade govore o tome nego o radovima u tijeku. A istom, e, istoga dana, znači 20. 9. E, potpisan je i e, sporazum između Francuske i Italije i drago mi je što mogu reći dakle s francuske strane da je da su oba doma odobrila projektu a u Italiji se očekuje do kraja godine glas odluka Senata i onda ćemo od prvog imati puni temelj, pravni temelj za ovo. Znači evo to su bile pozitivne vijesti koje su se odgađale godinama i sprečavale provedbu i sada E, je to pitanje s kim to dnevnog reda. Evo samo vrlo kratko i znam da želite da to kratko obavim. Znači prekogranična sekcija e, Trsta Divača e, Italija Slovenija također je u tijeku. Zajednička struktura će trebati biti operativna u lipnju u uspostavljenom obliku Europske gospodarske interesne skupine sa dva direktora, jednim iz svakog iz svake zemlje, a e, informacije će biti e, prezentirane na sastanku e, i također će biti predstavljena proces konzultacija sa i pokrenut e, proces konzultacija sa lokalnim vlastima i studija učinka na okoliš, a mislim da smo naučili iz posljedice upravo da konzultacija sa lokalnim vlastima je ključno za implementaciju projekta i njegov daljnji razvoj, pa tako i za ovaj projekt. Evo stoga mu je zaključak dakle, da kod ova dva golema projekta Leon Torino i Trst Divača stvari su doista sada krenulo u pravom smjeru. Da kako bilo bi dobro kada, da smo uspjeli taj napredak e, postići ranije, ali uzevši u obzir ove vrlo negativno, a negdje čak i izravno neprijateljsko javno mišljenje posljednjih godina e, prema ovom projektu, a i groznu situaciju s javnim financiranjem, ovo je gotovo čudo koje je pred nama, pa bih e, dotičnim vladama želio čestitati što su donijeli te teške odluke u tako nepovoljnim ekonomskim godinama. Jer kao što sam rekao nedavno je na samitu upravo to istaknuto. Znači, gospodo, ja sam ovdje optimističan i nove smjernice zajedno sa fondom Connecting Europe. Mislim da ćemo uspjeti s ovim projektom i moji će nasljednici također na mjesto koordinatora moći profitirati od ovog napretka koji smo ovdje uspjeli postići. Hvala gospodine e, Brinkhorst, e, gospođa Jala Sende. Zahvaljujem. E, gospodine Brinkhorst, dakle hvala vam na ovim informacijama koje ste nam iznijeli. Žela sam samo reći da sam doista sretna što su neke od ovih prepreka nadiđene i moje pitanje odnosi se na samu trasu. E, je li sada to odlučeno i, i e, što se tiče dakle infrastrukturnog plana E, kakove su to rokovi, e, znači do 2030. kao što sam ja čula ili e, što se može učiniti za poboljšanje ovog roka za izvedbu projekta. Bila bi zapravo šteta jer ako je tunel povezan s ostatkom infrastrukture, a on neće biti gotov ranije, to neće biti dobro hvala. Evo, ja sam htio postaviti baš to isto pitanje. Jer ako cijela ova priča već košta sitnicu od 10 milijardi, pristupa između lijona i tunela koštaju 20 milijardi i one nisu još predviđeni, niti još napravljena e, veći e, projekte. Dakle, ne znam kako će se e, kasnije postupiti hoće li se onda zapravo napraviti da pristupa između tunela ili ona neće biti. A ovdje uopće ne želim spominjati obilaznicu oko koja je isto tako bila sastavni dio projekta. Možemo li dakle kroz jedan ovakav međunarodni ugovor predvidjeti takav jedan projekt kao što je ovaj, a e, koji izgleda neće nikada izrasti zemlje. I gospodine Vinkos, ja se malo prinem zbog ove veze između Italije i Slovenije, a posebice Luke Kopar, jer znam sa karte e, da tu treba početi raditi iz među 2013. i 2015. pa evo samo da malo elaboriram znači koji radovi se provode a sa slovenske strane stvari. Dakle, izvolite, možete li nam nešto o tome reći? E, zahvaljujem. Dakle, prvo odgovor na gospođi Sande. Mogu vam doista reći da je sada trasa zacrtana, postoji puni dogovor o tome i potvrđena je upisan sporazum i neće o tome više biti odstupanja, posebice sa talijanske strane gdje je bilo prilično velikih ograničenja e, u Valedisu gdje je bilo doista problema, ali što se tiče samog e, vremena, dakle komisija e, bi volila da se stvari e, događaju ranije i brže, ali veliki infrastrukturni projekti su obično iznimka, a ne i 2030. dobro ste rekli je onaj rok koji je negdje predviđen, a ja znam da s obje strane ako ste pročitali komunike, e, znači premijer Leta, na primjer, je govorio e, o tome, a ja mogu reći samo da i ponoviti da ćemo raditi samo ono što e, da ćemo učiniti sve što možemo da ih podupremo u tome i mislim da je sada zapravo postignut sporazum i da je to ključni element ipak. A za pitanje gospodina e, Rike. E, znači financijska potpora Europske komisije odnosit će se na prekogranični dio. Znam da tu su nezavršeni dijelovi s jedne i s druge strane i elementi i dio e, sporazuma je uključivo i određene odgode na ovoj osi. E, mislim, e, neće do sada, na primjer 2030. E, ipak je još 16. godina i ovo je sad osobno mišljenje, ne mogu govoriti u ime komisije e, u cijelosti ali dok se ovakvi golemi radovi e, rade, mislim, e, s jedne i s druge strane biti će veliki pritisak e, na radove. A raspravlja se naravno u budućnosti između Španjolske i Francuske što se događa do španjolske granice, pa će to trebati uzeti u obzir. Pa e, naravno novac je sve, a parlament e, je toga svjesniji nego ikada jer sada prvo imate znači postupak odobranja financijske financijskog okvira, neću sad govoriti kako je bilo prije, kako je sada, ali mislim imam razumijevanja sa, za ono što ste rekli za taj problem, ali mislim ne možete birati ako visi to nečijim sredstvima. A predsjedniče, na vaše pitanje, dobro što ste spomenuli Luku Kopar, jer Kopar je dugo vremena, dobro neću reći problem bio, za Sloveniju, jer za Sloveniju je to ključni element poveznice između Divače i Luke Kopar i pristup sredozemlju, ali ipak tu postoji e, jedan e, e, problem Luka u, u Kopru i Luka u Trstu su svega pet km udaljene. I sada zapravo imamo jedan taj novi sporazum između Slovenaca i Italijana za uspostavu zajedničke strukture gdje je zapravo ona neka neodlučnost uklonjena. A e, s druge strane i zahvaljujem kolegima, kolegama e, koji su na tome radili, sada se više raste zapravo interes za sjeverne talijanske luke kao što je recimo Venecija i Trst koja će više surađivati sa Koprom imamo još i novu zemlju članicu Hrvatsku, znači njihovu luku, rijeku, koja daje jednu dodanu dimenziju tome. Pa dobro, sad neću biti ovdje previše entuzijastičan, ali vizija je ipak bitna. I vrlo je e, vjerojatno da će sjeverni dio sredozemlja na jadranskoj strani biti u mnogo boljoj situaciji, e, konkurentskoj situaciji e, u odnosu na konkurenciju s druge strane Jadranskog mora. Znači situacija se znatno razvila prema boljem i mislim da je svaki signal parlamenta e, za poboljšanje te situacije korak u pravom smjeru također. Zahvaljujem, dakle hvala još jednom gospodinu Brinkhorstu na izveštaju. A želio bih iskoristiti ovu priliku da zahvalim svim TNT koordinatorima na njihovim izvještajima i na, potporu, na potpori od komisije koja im je to omogućila. Znam e, da je sada sve u promjeni, pa ćemo vidjeti što će iz te promjene proizaći e, za budućnost i e, nadamo se da će i Uh, odbor za promet sljedećeg parlamenta, sljedećeg saziva parlamenta biti toliko uh, uh, zainteresiran za suradnju kao i dosadašnji, naročito što se tiče ovog sjevernog Jadrana, znači rada gospodine Paolo Koste na ovom pitanju Venecije, Trsta i tako. A sada prelazimo na sljedeću temu, a to je tema koja se tiče luka i e, lučnih usluga i e, pa sada e, možemo krenuti na sljedeću točku dakle dnevnog reda koordinatori dakle smo završili. Samo trenutak molim vas pričekajte da svi koji sada trebaju izaći iz dvorane izađu. Ok, Mr. Fleckenstein, port services. Gospodine Fleckenstein, dakle, lučke usluge. Poštovani e, kolege, predlog komisije e, odnosi se na tri glavna e, dijela, pristup lukama, financijska transparentnost i nadležna tijela za savjetovanje i nadzor. E, I mislim, nadam se da smo naučili iz dva prva neuspjela pokušaja i da sada imamo jedan dobar temelj za rad dalje. Znači u uredbi e, e, za razliku od e, paketa Luka 1 i 2 koji se odnose na putničke usluge i međutim sada se ova pitanja e, premještena upravo ondje gdje e, on ispada, a to je socijalni dijalog. Ali ipak e, ovdje se da jedan, postoje jedan određen niz kritika, naime niz E, sudionika odbijali su naročito pitanja financiranja infrastrukture i neovisnosti nadzornih tijela i mislim da tekst komisije se e, promijeni u tom smislu i e, da za dobro funkcionirajuće luke nema novih preporuka, ali, e, novih prepreka, nego da doista omogućava ovu dodanu vrijednost koja se sastoji od toga da se jača autonomija luka, posebice E, naknade za infrastrukturu koje mogu sami određivati, a ne neki udaljeno tijelo negdje na, u dalekom dijelu zemlje. S time luke postaju važno oruđe za primjenu strategije i jačanje tržišta, a transparentnost e, javnog financiranja doprinjeće tome da se stvori jednako, e, jednaki uvjeti za sve, level playing field. Ovaj predlog komisije moramo pogledati e, u e, usporedbi sa e, sa direktivom o horizontalnim državnim potporama od 2014. a moramo pogledati i još nedonesenu direktivu o koncesijama. Mislim da dakle o ovome se ne može zapravo diskutirati i glasovati i dok nemamo konačno odluke ovih drugi, ova dva druga dva dokumenta. Znači 84 amandmana je e, bilo podneseno, mislim to nije dovoljno, ali vidjet ćemo da smo tek na početku rasprave. Znači imali smo mini slušanje, znači, zatim smo imali raspravu sa sindikatima e, i nove e, podneske i Znači, znači ova autonomnost luka, mjesta za podnošenje prigovora e, bez previše birokratskih e, dodatnih troškova, a i također pa konzultacija za korisnicima luka koje želimo osigurati, ali pritom izbjeći dodatne administrativne troškove. Dakle, sve o svemu, ono što nam je rekla i komisija mora na ovaj ili onaj način biti pretočeno u riječi, možda jednostavnije i jasnije nego što je to učinila komisija, ne može dakle postojati samo jedno rješenje za sve. Evo samo par još e, kratkih napomena. Što se tiče područja primjene, Dakle, ovo nije e, služba, e, ovo nije služba za luke koja se nudi samo korisnicima, nego zapravo E, održavanje infrastrukture od strane lučkih vlasti. Zatim, e, ovdje se ove e, ovdje su zapravo uključeni izravno uključeni dionici u donošenje odluka i transparentnost. Znači ovdje još možda ipak treba dodati još neke elemente koji će to sve pojasniti i doista omogućiti. Zatim ograničenje broja ponuđača. Naime, e, komisija je navela nekoliko razloga za ograničenje broja ponuđača, e, odnosno ono što bi to trebalo omogućiti. mislim da postoje još dodatni e, uvjeti, znači ne samo veličina i kapacitet e, luke e, nego i stanje plovila i na primjer e, znači sam kapacitet luke mora biti uzet u obzir zatim sigurnosni propisi okolišni propisi socijalna pitanja i na kraju koncesije. Znači, opća primjena uredbe o koncesijama može biti primijenjena samo ako će ove usluge biti u obliku koncesija. I mislim da je zapravo ovo golemi birokratski posao ako će se i manji E, ugovori davati prema ovom kompliciranom postupku. A ono što nije sadržano u ovom e, predlogu ali bi još trebalo uključiti po mom mišljenju ovaj predlog je da bismo zapravo trebali pokušati e, izbjeći ono što se engleski zove cherry picking, nam naravno da se već da su se neki već bavili ovim pitanjima. I a, četvrta točka, znači Luka bi trebala uz pridržavanje propisa iz e, članka četiri, pružati usluge e, sama, e, a ne samo onako kako to je predvidjela komisija, to o tome će se još raspravljati. A zatim naknade za korištenje infrastrukture. Luke bi trebali imati više prostora za komercijalne pregovore s korisnicima, ako su kriteriji za varijacije e, u naknadama za infrastrukturu transparentni. Odnosno, luke bi trebale biti u stanju, na primjer, e, dati po vlastitim poslovnim strategijama, davati popuste i razviti svoj neki trgovački profil i također treba se ograničiti na klasifikaciju brodova i vrste transporta i onda možda prepustiti lukama da sami otvrde mogu li davati neke popuste koje se odnose na okolišnu vrijednost brodova. Te koncesije za korisnike luka, e, to se već događa u mnogim lukama, znači takav rasprava sa korisnicima luka, ali to bi trebalo biti fleksibilni. Znači, E, ili e, utvrditi u lukama e, odbor korisnika luka ili na neki drugi način omogućiti da svi korisnici budu na odgovarajući način informirani i uključeni i da budu informirani o strukturi naknada i o primijenjenim kriterijima za njih kao također konzultirani prije znatnih promjena takvih naknada ali e, ne bi trebali postojati nikakvi e, propisi o tome da, ti, e, da ta tijela mogu raspravljati o iznosima naknada, nego to treba biti prepušteno tržišnom dakle, djelovanju. Te na kraju nadzorna tijela. Recimo, ta nadzorna tijela. Recimo da su to mjesta za žalbu E, u mnogim zemljama, na primjer, postoje takva mjesta, e, nadležna tijela, negdje kod ministarstva, negdje kod drugih tijela gdje se može podnijeti žalba. Zato mislim da zapravo treba e, na se fokusirati na neovisan nadzor, ali ne propisati točno na koji način to mora biti organizirano. Jer ovaj nacrt jasno pokazuje da mjesto za podnošenje žalbe mora biti imenovano, ali u nekoj postojećoj instituciji, ne treba to ponovno izmišljati i također nadzor se također treba e, samo ograničiti na službeno podnesene e, prigovore e, jer je to stvar naravno zemalja članica i same komisije da vide naravno da li se pridržava ovog propisa. Znači tamo gdje takva mjesta ne postoje, treba ih uspostaviti, ali tamo gdje već postoje, ne treba izmišljati toplu vodu, treba ih ostaviti tako kako jesu. Dalje, e, daljnji postupak do 3.12. E, je rok za podnošenje amandmana, prijedloga amandmana, e, još nekoliko sastanaka u sjeni koje želim sazvati 5.12.1. E, vjerojatno onda 11.2. E, glasovanje u odboru TRAN i onda u ožeku 2013. glasovanje u plenarnoj sjednici. A prve reakcije izvan naše kuće od recimo ESPA, e, FIPORT, zemalja članica FIPORTA su relativno pozitivni. Sa sindikatima se vode pregovore o nekim načelnim pitanjima i stoga evo za sve e, moramo reći ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno, ali eto nadam se jednoj dobroj suradnji sa e, u radu u sjeni isto. Hvala. Go. Hvala lijepa. Gospodin Kumo Tebaka, gospodin, e, gospođa Wills, oni su izvjestitelji u sjeni. Predlažem četiri E, minute, nakon toga gospodin Rike, gospodin Mandala, gospodin Fidanca i gospodin de Gracias. Gospođa Ela Sender se također javlja za riječ. Predlažem četiri minute za izvjestitelje u sjeni, a dva, po dvije minute za članove odbora. Ja ću sada ipak pratiti to. Sada gospodin i e, Jorgos, izvolite. Hvala predsjedniče. Govorite dakle o otvaranju rasprave o vrlo složenoj temi. Ovog puta se zaista nadamo da ćemo uspjeti. Ne želimo da padnemo pod utjecaj dva e, propala pokušaja u prošlosti. Nadamo se da ćemo, budemo li imali poduzetnički duh te s puno nade i puno napora da ćemo uspjeti sklopiti neki sporazum. Želim u tom smislu čestitati gospodinu Fleckensteinu, našem izvjestitelju, na svim uloženim naporima. Većina prijedloga što ih on čini su dobri prijedlozi. Mislim ipak da ćemo moći raspravljati i o određenim elementima koji se moraju ili e, malo više objasniti ili ih pak treba izmijeniti i dopuniti. No, ono što nam je gospodin Fleckenstein danas rekao zaista je dobro i na tome mu čestitam. Za početak ću govoriti o neovisnom nadzornom tijelu. Slažem se s takvim pristupom i osim toga e, mislim da je jako dobro imati uopće neovisno tijelo, a e, važno je imati autonomno nezavisno mišljenje, a da se pritom ne mora uspostaviti novo tijelo. Dakle, bez obzira kako će se tijelo stvoriti, ono što je važno jest da to tijelo u načinu funkcioniranja bude autonomno. Nadalje, što se pak tiče suradnje među neovisnim nadzornim tijelima, i, i ja se slažem da oni moraju moći ispuniti zadatak koji im je dan, ali mislim da je jako važno da razmjenjuju E, podatke s kojima raspolažu. Tu mislim da smo na dobrom putu. E, sljedeća točka u članku 6. govori se o pružateljima usluga. Mislim da bi zaista bilo dobro da se primjene tri kriterija kojima bi se objasnilo zašto će se imati ograničen broj pružatelja usluga. Prvo, to što je tržište maleno, drugo mala veličina luke i lučnih kapaciteta, te isto tako potreba da se zaštiti okoliš. To su tri kriterija iz kojih je nužno ograničiti broj pružatelja usluga ako su e, naravno ispunjena sva tri ova kriterija. Što se tiče e, razgovora i pregovora s lučkim vlastima, slažem se s kolegom Fleckensteinom po tom pitanju. Tijelo koje će upravljati lukom, e, u tom smislu slažem se također s prijedlozima. Taj organ mora imati e, stratešku veliku važnost, ali mora istovremeno poštovati neka temeljna načela. Jedno od njih je transparentnost koja je apsolutno nužno, naročito kada je i država u to uključena. Ako mi dopustite još minutu, po pitanju stupanja na snagu ove uredbe, e, to je mislim o dvogodišnji period. Još dvije stvari. Jedno je e, vađenje e, mulja s pomorskog dna. E, Zadovoljna sam s prijedlogom izvjestitelja, ali postoje također jedna situacija gdje je čišćenje tog morskog dna E, zapravo usluga koju nudi država. To moramo naglasiti. A što se tiče e, vođenja po luci, e, mislimo da tu se mora dati dobra odgovarajuća usluga. Hvala. Ja ću eto govoriti nizozemski. Na nizozemskom se kaže da E, bez sreće nema sreće. E, tako će biti s ovim prijedlogom. E, mislim da je tu prijedlog komisije obogaćen prijedlozima našeg izvjestitelja. Moramo ukazati na to koliko su luke različite s obzirom na njihovu veličinu i način funkcioniranja. Međutim, bez obzira na to, trebamo imati zajednička pravila kako bi ta e, lučki sustav funkcionirao. Ja sam liberal po političkim uvjerenjima i ne slažem se uvijek sa svim što je ovdje predloženo. Ja se dakle zaista zalažem za otvaranje tržišta. Mislim da bi otvaranje tržišta poboljšalo kvalitetu usluga i učinkovitost naših luha i njihovu komercijalnu e, poziciju. Nama naravno ne treba da se E, luke budu međusobno konkurentne, već da usluge unutar jedne luke budu takve da u njima bude konkurencija kako bi one e, bile što bolje. Što se tiče područja primjene ove uredbe, nisam tu zadovoljan. Mislim da možemo napraviti više nego što za sada predlaže izvjestitelj. Što se ostalih stvari tiče, nisam, apsolutno sam protivan zapravo svim e, nepo, dodatnim birokratskim elementima. Naravno, potreban je neovisan nadzor primjene ove e, uredbe. Međutim, jedno i drugo se može apsolutno pomiriti. I tu se ja slažem s izvjestiteljem. Što se tiče e, dogovora s lučkim vlastima, smatram da je to od izuzetne važnosti tu sam na istoj valnoj dužini kao izvjestitelj, baš kao i za plaćanje lučkih pristojbi za korištenje infrastrukture. Treba se biti transparentno, ali treba imati vrlo otvoren pristup. Ne smijemo nikad izgubiti iz vida komercijalne dobit koja se može ostvariti. E, nisam e, zadovoljan kada jedna tvrtka preuzima neku drugu, odnosno preuzima e, usluge, e, pružanje usluga od jedne druge, ne slažem se sa onim e, gdje se govori o preuzimanju osoblja. E, socijalna pitanja trebaju biti rezultat socijalnog dijaloga, ali ovdje je zapravo na mala vrata se pokušava uvesti ta tema. Mislim da je to nešto što je u nadležnosti odbora za zapošljavanje. Mislim, ili ćemo se baviti stručnim pitanjima ili ne. U tom slučaju će Europski parlament e, morati e, preuzeti na sebe odgovornost. Morat ćemo, dakle, ili sve, apsolutno sve definirati ili ne. E, nadalje što se tiče rokova, nisam zato da se postavi jedan predugi tranzicijski period, dvije ili tri godine, jer e, to zapravo omogućuje da tako potiho stupe na snagu neki privremeni e, ugovori. To ne bi bilo u redu. Mi se moramo založiti za konkurentnost naših luka. Na nama je da pokažemo da Europski parlament može usvojiti lučki e, lučki e, paket. hvala. Možda mi neće trebati četiri minute. E, za početak želim e, čestitati izvjestitelju. On je zaista uvelike unaprijedio prvobitni prijedlog komisije. Naravno se slažem sa nadzornim tijelom koje mora biti neovisno. U prijedlogu komisije to tijelo je zaista bio izvor nepotrebne birokracije. Ipak, nisam siguran da će prijedlog komisije biti prihvatljiv, bez obzira na to koliko ga se poboljšalo. E, znate da se pred ovim parlamentom dva puta i to iz dobrih razloga odbije ovaj e, lučki paket. Mislim da je prijedlog u suštini previše birokratski i previše intervencionistički. Ovdje se ne uviđa da tržišta moraju zapravo djelovati e, na oslovu slobodne trž, slobode tržišnog natjecanja. I zapravo, ja mislim da je ova uredba zapravo postala redundantna. Ako treba regulirati lučke usluge, u jednom času, to sigurno nije sada. Gledajte kakva je situacija s državnim potporama. Moramo vidjeti isto tako kakva će e, posljedice imati direktiva o konvencijama. Kao što znate, e, predsjedatelju, e, znate da u Ujedinjenom kraljestvu zaista postoje mnogo profitabilnih komercijalnih luka, a ovakva će ih uredba vjerojatno dovesti pod stečaj. Ne postoji jedinstveni model koji se može primijeniti ama baš sve luke u Europskoj uniji. Prema tome ja ću uložiti amandman da se ovaj prijedlog odbije i zaista se bojim da će to na kraju biti rezultat svega ovoga. Hvala gospođo Vils na četiri minute. Zahvaljujem. E, ja i nakon ovih objašnjanja e, izvjestitelja odbijam cijeli ovaj predlog. 80% e, ispitanika u studiji reklo je da je za, zadovoljno pristupom uslugama u lukama. Znači, uopće ne postoji potreba za reguliranjem ovog pitanja pristupa i sigurna sam da Europska komisija E, će i nadalje izaći s nekim e, paketom e, i zapravo nikada neće biti mira nakon paketa 1, 2 i tako dalje. Uopće ovaj pravni oblik nije primijenjen da uopće nije primjeren za primjenu u svim europskim lukama E, i tu se slažem sa e, trgovinskim komorama sjevernih uh, sjevernomorskih gradova da to treba potpuno odbiti, a neprihvatljiv je i sustav koji govore na primjer što se tiče čišćenja dna i tako dalje. Tu je već nešto rečeno, ali ne znamo ni što će se još dogoditi nakon pregovora sa vijećem i komisijom. Znači čak i ako se neke od tih e, djelatnosti e, izbaci, e, ništa to neće promijeniti a u pitanju da, po pitanju da će se onda nakon pregovora ovakvim pravnim oblikom otvoriti mogućnost uvođenja onda novih propisa i novih aktivnosti i tako dalje. Znači, najdalje sam također E, smatram zajedno sa sindikatima lučkih radnika da je to napad na e, pravo na štrajk i u slučaju e, da prođe ovo morat ćemo doista brisati ovaj dio predloga jer to je izravni napad na pravo na štrajk koji mislim da gospodin Fleckenstein nije uzeo u obzir i kod paketa sa željeznice je sa ovim e, odredbama o minimalnim e, uslugama se pokušalo ograničiti pravo na štrajk, a onda se probalo to prikriveno drugdje e, podmetnuti u druge propise kako bi se ograničila mogućnost djelovanja sindikata i kao što je ETF, e, sindikat e, europskih lučkih radnika i ja također vjerujem da ovdje komisija trči pred rudo time što na nekoliko mjesta govori o, e, o direktivi o koncesijama koja uopće nije još završena niti je tek zaključen. I zapravo tu sad nema obvezujućih odredaba tog nepostojećeg propisa, a E, što se tiče rada ne, nezavisnih nadzornih organa u mreži prema odgovarajućem članku. E, sad e, se tu nudi još jedan predlog koji treba propitati, znači o razmjeni informacija i podataka E, koji mislim e, nije dovoljno e, reguliran glede svih ovih rasprava nedavnih o podacima i tako dalje. Hvala. A sada članovi odbora na dvije minute. Gospodin Rike. Hvala lijepa. Direktive o lukama su zapravo nešto što možemo reći da je dva puta već oprano i svaki puta se smanjilo u pranju, se e, stisnulo u pranju, ali čini mi se da je ova treća stisnuta verzija možda verzija koja bi mogla na kraju biti prihvaćena. Poprilično se slažem s onim što je napravio izvjestitelj. Ipak imam dva pitanja. E, govorilo, ne da sam dobro E, čuo, ali mislim da se radilo o e, e, remor o remorkerima i pilotima, što nije ista stvar. Mislim da je pilotiranje klu i kao i rad remorkera, da su to ključni elementi za sigurnost luka. A mislim da se ovdje radilo konkretno o radu pilota, odnosno pilotiranja po luci. E, druga primjedba koju je prethodni govornik napravio je vrlo važna. S obzirom da nema direktive o koncesiji, to je zapravo nešto što uvelike utječe na naš rad, jer za sada je sasvim neizvjesno kakav će život imati ovo izvješće nakon što ga usvojimo. A isto tako mislim da je nadzorno tijelo zaista nužno. E, da, ne smije se preopteretiti birokracijom, ali istovremeno od jedne do druge zemlje razlike će biti jako velike i na taj način bit će i dalje vrlo teško kontrolirati luke koja je jedna od ključnih elemenata ove uredbe koja je zapravo, e, a to bi bilo jako bitno. Gospodin Vandalen, hvala prijateljima. I moram reći da ne očekujem ovaj prijedlog s puno nestrpljenja, jer kada se govori o javnom dugu, država u, kod lukama još uvijek čekamo prijedloge koji bi nam nešto dao o tim državnim e, potporama. A tu još jednom stvaramo čitavu jednu ogromnu konstrukciju. Dok se ja bojim još jednom da ćemo ovdje napraviti jako puno birokracije. Još jednom zapravo naglašavam, da se zapravo protivim ovom prijedlogu. Tim prije što tu postoji rizik otvaranja socijalnog dijaloga s minimalnim zahtjevima. Kao što smo vidjeli primjerice za e, usluge održavanja na aerodromima. I da vam prvo kažem, ne želim ući u takvu debatu. Još jedan mali komentar o području primjene ove uredbe. Izvjestitelj nam kaže koliko su e, važni za sigurnost pilotiranje po lukama i usluge remorkera u lukama. Međutim, postoje druge važne usluge. Usluge u lukama koje paze, dakle, da su jako dobro privezani za vezove sami brodovi. To je izuzetno važno za sigurnost brodova kako same sve brodovi ne bi otplovili. Predlažem vam, dakle, zapravo da predložimo još neke amandmane s ovim Eh, hvala predsjedavajući. Evo ova, postoji prijedlog ove uredbe koja nam stiže prekasno, stoga što nećemo uspjeti dobiti definitivni rezultat prije kraja ovog saziva parlamenta. Osim toga, tu uočavamo neke kritične elemente zbog kojih je ona upravo i propala u eh, prošlost usluge putnicima i usluge eh, za robu. Ipak ovdje imamo i pozitivne elemente koje je naglasio izvjestitelj. Dakle, financijska transparentnost je nešto gdje se ovdje napredovalo. Trži se također liberalizacija određenih lučkih usluga. Po mom sudu to zapravo uopće nije bitno jer to nema puno utjecaja kad se radi o troškovima. Sve studije pokazuju da e, komercijalni operateri zapravo ne biraju luke zbog lučkih troškova, odnosno zbog visine lučkih troškova. Još jedna stvar koja je vezana dakle, za pilotiranje u lukama za rad remorkera kao i službe koja pazi da brodovi ostanu vezani. Ja mislim da to sve skupa nije toliko bitno jer ako je neki brod, e, ako neki brod ima problema e, u luci, remorkeri su ti koji prvi pružaju pomoć i naravno njima pilot koji će otpilotirati brod. Ali ako u to uklju, ako iz toga izbacimo e, e čišćene mulja, i ako izbacimo remorkere, ako izbacimo pilote i tako dalje, na kraju više u toj e, uredbi neće ostati ništa. I na kraju krajeva bolje bi bilo možda napraviti direktivu, a ne uredbu. Gospodin Di Grandes. Hvala. Eto, upravo sam se prisjetio one tužne e, predstave e, koja je bila, se jednom odvijala ispred parlamenta u Strasburu. Nakon toga je komisiji bilo potrebno pet godina da bi se izradio novi prijedlog. Mislim da je ovaj prijedlog jednostavno preskroman, a zapravo sve skupa to neće funkcionirati. Zahvaljujem se izvjestelju na prijedlozima, ali mislim da ovaj prijedlog uredbe jednostavno nije dobar e, i ne može saživjeti kao što je to lijepo rekao pisac Gabriel Garcia Marquez. E, to je najavljena smrt kronika najavljene smrti. Dakle, znate koliko je ogroman postotak robe izvezen kroz luke. Znate da su luke izuzetno važne, važne su za cijeli proizvodni lanac. Postoje neka društva koja žele privilegije iz jednog drugog doba. Ja jednostavno ne želim uopće citirati koje su to društva koje žele te povlastice. E, sloboda, slobodno kretanje robe, odnosno usluga, ne može postojati e, u sadašnjim uvjetima. Prema tome situacija se mora promijeniti i e, mora postojati sloboda e, za poslovni nastan. A nadležne vlasti i e, drugi moraju sami moći regulirati situaciju i trebamo, ne možemo imati konkurenciju između javnih državnih poduzeća i privatnih tvrtki. A što se tiče e, prava radnika, njih brane e, prava parlamenta i parlamenta. Gospođa Jala, imate riječ? Hvala predsjedniče. Da, i meni se čini da je ovo već viđeno. Ponovo vidimo isti tekst u kojem nam komisija predlaže, iznosi dakle prijedlog koji je još malo bljeđi, razvodnjen dakle slabiji nego što je bio dva prethodna puta i ponovo moramo smanjivati, dodatno smanjivati područje primjene te uredbe. Dakle, iskreno govoreći, znam, poznat mi je rad gospodina Flekensteina, naše kolege, ali na kraju krajeva stvarno se pitam na koga će se primjenjivati ova uredba. Da li je to najbolji mogući zakonodavni prijedlog? Naime, e, da li će tu biti u, pitanju područje primjene, izravno područje primjene, ali to će biti jako usko područje primjene, tako da bih željela znati da li ćemo e, odmaknuti oružanje, e, teglenje, e, pilotiranje, na šta će se primijeniti ako to sve od, iz, izbrišemo, na šta će se primjenjivati ova uredba. Dakle, jasno mi je da je neophodno, kao što su to rekli predsjednici sindikata, to sve uzeti u razmatranje, ali ipak treba pokušati da se smanji rizik. Naime, pitanje prava na štrajk je nešto što se ne može e, ograničavati. Vidjeli smo što se već desilo u području e, avijacije, no ako izbrišemo sve elemente iz područja primjene, onda ovaj zakonodavni prijedlog ničemu neće služiti. Biće stvarno minimalan. A što se s druge strane tiče o državnoj pomoći, on, uvijek smo govorili da nam treba transparentnost o državnoj potpori. No, ako ni ovo ne bude bilo u ovom zakonodavnom prijedlogu, onda stvarno pitam čemu služi ovaj zakon. A Kada je riječ o federalnoj strukturi, pa mi u Francuskoj imamo također luke, neovisne luke i pitam se kako bismo to mogli u praks primjenjivati. Postoje tu još druge teme kao što je suradnja, e, umrežene luke, povezanost s gradovima, to sve ne stoji u ovom zakonodavnom prijedlogu. Dakle, kako ćemo to sve primijeniti? Hvala. Prije nego što dam riječ komisiji, eh, evo sam još nekoliko riječi, mislim da je ključno pitanje sljedeće, ukoliko eh, izvučemo dakle ružanje, pilotiranje i još druge stvari, a ja se slažem da bi to trebalo raditi, onda eh, dakle sama komisija izvukla prevoz tereta, dakle samo to je već ogromna stvar, a onda je ružanje, pilotiranje i ostalo, pa onda jedino ono, pitanje koje si možemo postaviti je jel ostaje išta što, oko čega vrijedi, o čemu vrijedi raspravljati. Dakle, ja postavljam pitanje, sada prvo pitanje komisiji. Znam da su izvjestitelji velik trud uložili na ovo, u ovo sve, da, da se barem nešto izvuče iz ovoga svega, ali stvarno mislim da je jasno dakle što su zastupnici rekli, postoji velik dojam da će ovo biti odbijeno po treći put, a to bez sumnje znači da ćemo čekati još tri godine na drugi prijedlog od komisije. A ono što me zabrinjava jest vjerodostojnost, jer prije nego što to uopće dođe do vijeća, a sam Bog, Bog zna što, će, što, što bi oni mogli od toga napraviti, dakle postoji pitanje vjerodostojnosti ovdje, da se pretoči u zakonodavni tekst nešto samo kako bi se eto stvorio neki zakonodavni tekst. Pa, ljudi moji, ako rukovanje teretom je isuše komplicirana stvar, onda možda je zato izbačeno, ali ipak, ako ne možete e, ako nas ne možete uvjeriti da je potrebno rukovanje teretom, e, ako nemate dojam da je, da je potrebno da rukovanje teretom bude tu uvršteno, niti jaružanje, niti nešto drugo, pa onda stvarno biste trebali uzeti u razmatranje da li, ne, zar ne biste trebali povući taj prijedlog? Izvolite predstavnik komisije. Hvala predsjedniče na ovom divnom uvodu Iskreno govoreći, htio sam reći, slušajući izvjestitelja i određeni broj e, za europskih zastupnika, da mi e, konačno imamo prave sastojke kako bismo napravili dobar tekst, tekst u kojem se neće raditi o otvaranju tržišnom natjecanju i ispričavam se, ali mi jesmo već dva puta došli s prijedlozima, to su bili prijedlozi koji su u kojima je prvenstveno bilo riječi o otvaranju e, lučkih usluga tržišnom natjecanju. Mi smo iz toga izvukli zaključke i to je jest razlog zašto ovaj tekst ovako kasno e, predstavljamo, ali smo shvatili da moramo e, da se konsultiramo i da u taj pravni zakonodavni prijedlog unesemo e, prvenstveno e, stvari koje će se odnositi na pravnu sigurnost i odgovornost. Mislim da nas možete optužiti za što šta, ali ako analiziramo razne aspekte koji su popisani u ovom tekstu, uvjeren sam da vas možemo uvjeriti kako su ti elementi tu s ciljem da budu korisni svim dionicima i samim e, lučkim operaterima kako bi imali e, bolju pravnu sigurnost i konačnici kako bi imali učinkovitije luke koje će biti bolje opremljen, opremljen da se suoče sa e, svjetskom e, konkurentnosti. I mnogi su govorili E, označ, naglašava značaj luka u svjetskom tržištu. Ali kad vidimo izvješće izvjestitelja, to je dobar pokušaj da se poboljša određeni broj aspekata gdje smo mi možda otišli predaleko. Evo, za primjer dajem pojašnj, e, pojednostavljivanje dodatne fleksibilnosti koje o e, bavljenju žalbama i o tome je već e, raspravljano. I određen broj broju amandmana on također veliki naglasak stavi na neovisnost luka. I evo ga, to je još jednom jedan od glavni, jedno od glavnih načela koje ste vi, ako se ne varam, e, branili, zastupali e, određen veliki broj godina. Evo ga, ovdje podsjećam da se ovdje radi o pojednostavljivanju. Što se tiče e, jaružanja i pilotiranja, to ne možemo ne radi se o isključivanju toga iz samog teksta, već se radi o tome da e, zbog e, specifičnosti tih oblasti to bi trebalo prvenstveno biti pokriveno režimom transparentnosti koji nudimo i u skladu s tim mi bismo pratili uvažili amandmane izvjestitelja jer mislimo da obe ove usluge koje imaju e, izravne i neizravne, e, predstavljaju izravne i neizravne troškove e, korisnicima, mislimo da u ova dva aspekta da je dodana vrijednost glede transparentnosti nešto što vrijedi zadržati. Još druga dva aspekta koja su za nas važna odnose se dakle na amandmane, neke od amandmana koje ste predložili, e, kada se govori o boljem kalibriranju upotrebe ekskluzivnih prava i u, i u ovom slučaju ovdje se radi o važnom zakonodavnom tekstu koji pruža pravnu sigurnost i e, koji jamči ekskluzivna prava e, velikom broju luka bilo o kojoj god se orijentaciji radi i mislim da bismo tu trebali popisati reference e, na e, odgovarajuće e, zakone, dakle bilo da se radi o režimu koncesija ili o režimu javne nabavke. Dakle, ovo je jako važan element pravne sigurnosti. Isto tako kada se govori o klasifikaciji plovila, i tu se radi o tome da e, to bude redovito ažurirano delegiranim aktima. E, mi smo velik naglasak stavili na definiciju zelenih plovila i e, pitanje okoliša, jer vjerujemo da na kada dođe do investicija s ciljem kupovine takvih plovila, mora postojati pravna sigurnost da li se takva oprema može koristiti u određenom broju luka. Ispričavam se predsjedniče, znam da nemamo, ne raspolažemo s puno vremena, ali mislim iskreno da se ovdje radi o uveliko promjen, izmijenjenom tekstu spram onog e, o kojem smo prethodno raspravljali i vjerujem da je prijedlog izvješća jako dobar. Hvala. Gospodine Frankenstein, da li vi želite nešto reći ukratko? Da, samo vrlo kratko za nekoliko točaka. Znači ovo sa korištenjem, dakle to ćemo svakako još morati raspraviti. Stupanje na snagu također treba biti ovisno o trenutku e, kada završimo zapravo sa odgovarajućim e, propisima koji se mogu provesti. Što se tiče direktive o koncesijama, naravno ona mora biti e, prije usklađena, inače ovo tu nema nikakvog smisla, a također e, različite strukture nadzornih tijela. Što se mene tiče, to ne znači da se to ne može onda e, nadzirati ili propitati jedno ako ne znate što trebate ispitati, ali to ćemo još onda utvrditi šta će se nadzirati i ispitivati, ali e, ako se to radi kod ovog ili onog tijela u jednom u jednoj državi koje je već nadležno tijelo Znači mislim e, da tu ne treba izmišljavati nešto novo ako su već države članice imaju odgovarajuću regulativu u tom području. Predanja rečenica, znači e, direktiva ili uredba. Ili ćemo utvrditi nešto pametno i reći, dakle evo sad smo doista to dobro odradili, onda mom može, mišljenje može biti i uredba. naime, direktivu smo smislili zato da ne bi morali svi baš to točno tako napraviti kako smo mi to zamislili. A ako to zapravo nije dovoljno, ako nije dovoljno ono što je rekla komisija, niti ono što smo se mi pokušavali promijeniti, ako to nije dovoljno ili je premalo ili nije dovoljno dobro, onda jednostavno ostavimo se toga. Moja bi molba bila samo na izvjestelju sjeni da oni kod svojih e, e, stranaka, znači pitao sam već i neke klubove koji su i onako odbili unaprijed e, i konzervativci, reformisti i još neki, ali mislim kao što je dvije trećine E, socijaldemokrata reklo, hm, gospođa hm, e, je već imala deja vu, <laughs> već obično kad nešto ide treći puta onda dođe deja vu naravno. E, a, ovaj, pa smo i to i od njih čuli, pa ćemo onda jednostavno pogledati ako postoji uvjerljiva većina. E, da e, nećemo s time ići dalje, onda ćemo se svega toga jednostavno ostaviti i ovo će onda biti kraj cijele stvari. I u tom smislu sa, sa željom očekujem dakle, što će reći i e, drugi izvjestitelji koji će ići dalje s time sa mnom ili pak neće ovisno o tome već. Hvala. Hvala. 13.12. je rok za e, amandmane. U veljači ćemo glasati na tome. Spomenuli ste već glasanje na plenarnom, još nismo došli do toga. E, vidjet ćemo što će biti u trećem mjestu 2014. Ali svakako 13. E, prosinac je rok za amandmane. Sada uredba o tahografima. Podsjećam vam da je vijeće reklo 21. 11. iznijelo svoje mišljenja, sasnak odbora je danas i tekst koji je vijeće usvojilo odražava sporazum između izvjestitelja, izvjestitelja o sjeni i vijeća i rezultat tog sporazuma jesu prijedlozi gospodina Tikova za drugo čitanje i u njima nema, e, oni ne sadrže amandmane. Znam da postoje određene stvari o kojima bi neki klubovi zastupnika htjeli doći do kompromisa, e, no e, opcija pred kojom su jeste da mogu glasati da ili ne za kompromise. Rok za amandmane je 28. studeni. Gospođa Tiko, imate riječ. E, ja ću najprije zahvaliti tajništvu i izvjestiteljima u Sjeni na E, njihovom velikom radu i podršci koju su mi prožili tijekom e, pregovora s vijećem. Mi smo na ovome radili već e, evo više od dvije godine. I doista dokument koji imamo pred sobom je odraz pregovora za vrijeme četiri predsjedništva, četiri predsjedništva vijeća. U svojstvu izvjestiteljice zamolit ću odbor TRAN i Europski parlament da usvoje ovaj sporazum s obzirom da on u potpunosti je sukladan s pregovorima koji su vođeni. Kada je riječ o sadržaju sporazuma, ja neću detaljno ulaziti u nove funkcionalnosti novih eh, digitalnih tahografa ili pametnih tahografa koji mogu e, snimati lokacije i imaju mnoge opcije. Dakle, ja ću samo reći da je parlament uspio posredstvom ove uredbe primorati doslovno države članice da opreme e, kontrolore sa e, sustavom za daljinsko E, komuniciranje. Dakle, nije samo prometna industrija ta koja mora uložiti u novu generaciju pa već i nadzorna tijela koja će moći na taj način e, E, konzultirati informacije na daljinu. Parlament je također uspio poboljšati zaštitne e, mjere, za, mjere zaštite podataka i mislimo da je ovo e, od velikog značaja, barem kada je riječ o podacima o geolokaciji. Parlament je zahtijevao nekoliko točaka, dakle početak, među kojima su početak i kraj dnevnog rada. Mi smo postigli da nakon tri sata uzastopnog, uzastopne vožnje e, geolokacijski položaj bude snimljen. Uporaba satelitskog signala e, bit će omogućena bez naknade, a smart, odnosno pametni takograf, e, bit će e, nešto što će trebati uvesti u 36 mjeseci nakon usvajanja uredbe i oni će biti dostupni na tržištu. Ali 36 mjeseci nakon tehničke specifikacije. Što se tiče its pametnog sustava za transport, tek sadrži nove odredbe. Jako je važno znati da smo uspjeli uvesti odredbe o e, standardnom, e, standardiziranom sučelju e, kada je riječ o intelektualnom vlasništvu i uporabi tih uređaja. Parlament je inzistirao da se da svi kamioni počeo od određenog datuma budu opremljeni pametnim takografima, te da u roku od 15 godina nakon uvođenja pametnih tahografa sva vozila za međunarodni prijevoz budu opremljena tim uređajima. Što se tiče kontrol, e, ureda za kontrolu, e, uredba je još e, jača. Komisija je da iznijela novu ulogu za obučavanje kontrolora i tu se radi o zajedničkom tumačenju ovog zakonodavnog prijedloga. A što se tiče privremenih karata, tu smo pojačali kontrolu e, vozača izvan Europske unije. Oni sad imaju pravo koristiti digitalne tahografe i stoga će biti e, omogućena bolja kontrola. Poboljšana je odgovornost e, transportnih poduzeća i prijedlog da se spoji e, da se vozačka dozvola sa vozačkim kartama je e, nešto što nije prihvaćeno s obzirom da je smatrano da taj tekst nije dovoljno, e, da taj prijedlog nije dovoljno sazrio, a što se tiče zakonodavnog prijedloga parlament se uveliko borio tako da, da, da se ovaj zakonodavni prijedlog primjenjuje samo na profesionalne vozače i stoga uredba neće biti e, primjenjivana za kamione ispod 7,5 tona koji voze opreme, uređaje, E, koje vozač e, vozi tijekom e, koje vozi vozač koji nije profesionalni vozač. A što se tiče međunarodnog iz, nacionalnog izuzeća povećali smo radiju sa 15 na 100 km sa 50 na 100 km, tako da vjerujem da je ovaj sporazum dobar, čak i za kolege u Njemačkoj koji su pokušali povećati sa stotinu na 150 ili 200 km ovih kilometara koje smo dobili e, jeste već dvostruko od onoga što, smo, e, što je izvorno predloženo, isto tako postoji i europsko izuzeće koje se primjenjuje na e, neprofesionalne vozače. Evo ću na ovome i zamoliti kolege da, prista, usvoje ovaj tekst. Ja samo želim podsjetiti zastupnike da na drugom čitanju ne možemo ponovno nuditi na usvajanje amandmane koji su odbačeni tijekom prvog čitanja. Dakle, u biti jedina stvar koju možete sada napraviti sa amandmanima jeste da e, ponovno ponudite e, djelomično ili u potpunosti stav parlamenta tijekom prvog e, čitanja. Dakle, ako vam se mišljenje, ako vam taj stav parlamenta ne sviđa, onda, e, onda vam stvar propada. Eto, takva je, takva je situacija. Sam podsjećam da je rok 28. 11. Dakle, tko god želi ponudno osvajanje nove amandmane koji ne, ne preuzimaju e, stav parlamenta s prvog čitanja, bit će odbačeni. Da li želi još netko nešto reći ili ste zadovoljni sa Silvinim stavom? Dobro, izvolite, imate riječ, samo na kratko, molim vas. Htjela sam samo se zahvaliti Sili na svom radu, super smo surađivali kod digitalnih tahografa, iako nije možda za mene sve dobro izašlo na kraju što se tiče ove iznimke, što se tiče radijusa, ali inače općenito odlično smo radili, evo hvala na tome. Dobro, gospodin Edberg, u ime komisije, ako možete biti kratki, bilo bi od velike pomoći. Hvala predsjedniče. Da, možemo biti kratki. Mi naravno e, podržavamo ovim, ovaj zadnji tekst. To je bio veliki posao na e, trijalogu i e, nedavno usvojeno prvo čitanje vijeća. Dakle, mi s veseljem očekujemo odluku parlamenta koja će omogućiti da se brzo usvoji ova uredba. O čem se tu radi? Tu se radi o tome da e, budemo sigurni da ćemo što prije imati na tržištu tu novu generaciju takografa jer će to e, biti veliko poboljšanje sigurnosti vožnje i e, poboljšati sigurnost na cesti, sigurnost vozača i jednostavno jednaka pravila za sve operatore i zbog toga e, svega se nadam da će parlament ovo odobriti. Dopusta se također da zahvalim izvjestelju, izvjestelju Sjeni na konstruktivnom e, radu na ovom dosjevu. Velika hvala. Ja ponavljam, dakle, da je 28. studeni 12 sati rok za amandmane i e, u super utorak 20 17. prosinca ćemo glasovati o ovome svemu. Hvala na svemu, nemamo ništa pod razno, samo vas podsjećam da, ako je potrebno podsjećati vas, da su datum i mjesto sljedećeg sastanka 16. E, prosinac u Briselu u 17 e, u 15 sati. Eto, hvala svima, hvala prevoditeljima i želim vam e, ugodno večer.